Sehr Dame i gospodo, molim vas da zauzmete mjeste. Drage kolegice i kolege, vrlo mi je drago što vas mogu pozdraviti na konferenciji o budućem financiranju Europske unije koja e, se sada raspravlja u skupini na visokom nivou za e, vlastita sredstva. Naročito pozdravljam e, mog prijatelja i predsjednika e, ove skupine na visokoj razini, Marija Montija, koji predstavlja sve goste koji ne dolaze iz Evropske unije, već izvan nje. Mm, e, Pozdravljam ga i nadam se da e, govorim u ime svi u nas. Gospodine Monti, još jednom pozdrav. Na ovoj se konferencije radi o novom oblikovanju samog ključa europske politike, a to su e, vlastita sredstva Unije. Tu se radi o e, temeljitoj reformi E, i to u trenutku u kojem e, vidimo hitnost takove duboke i dubinske reforme. To je sada potrebnije nego, nego ikada. Nakon odluke većine e, glasača u Ujedinjenom kraljevstvu da napuste našu zajednu, zajednicu, imamo sada jednu veliku cezuru u povijesti Europe. Nakon mnogih kriza novije prošlosti, Danas, kolege i kolegice, stojimo na e, točci nesigurnosti i neizvjesnosti. Potencijal ove aktualne krize u kojoj živimo je takovih dimenzija da e, sigurno ne možemo dopustiti e, pasivnost. Ne možemo samo čekati i skrštenih ruku kako bi e, smo napustili opasnu stazu nesigurnosti moramo se suočiti sa svojim izazovima i to e, hrabro i ofenzivno. Mislim da živimo u vremenu e, kad se radi o ničem manjem do samog opstaka Evropske unije, već i E, radi se o jednom od najuspješnijih projekata međunarodne politike. E, moramo e, tu, taj projekt nanovo osnovati pred očima ljudi, moramo ga spasiti i obraniti. Jer, dragi kolege i kolegice, naši birači su za pred 60 godina očekivali slobodu i demokraciju oni su danas sastavni dio naše zajednice. Nitko više ne govori o slobodi i demokraciji, jer se to uzima zdravo za gotovo. I stoga vjerujem da e, zbog to, e, ovog pasiv, ove pasivnosti, ovo što englezi zovu taken it for granted, zato što je to toliko opasno, moramo ove ideale nazvati pravim imenom, braniti ih i reći to nije za uvijek, nije sve zajamčeno. za pravicu i slobodu se moramo svaki dan ponovno boriti i braniti demokraciju. To isto tako znači da moramo odgovoriti na nuždu i očekivanja i zaprinutost naših sugrađana. Moramo ispuniti njihove očekivanja za bogatstvom, dobrobiti, pravednošću i tako dalje. E, I to ne samo za sadašnju generaciju, već i za buduće generacije. E, ta očekivanja naših e, sugrađana su opravdana, moramo odgovoriti na njih. Moramo identificirati to zajedno kamo ide Europska unija i gdje treba instrumente kako bi dala rješenja. Ne radi se o tome da li e, trebamo više ili manje Europe. Radi se o tome da demokratski odgovorna Europa e, posjeduje mogućnosti djelovanja kroz svoja tijela. Ona može opravdati očekivanja naroda. E, ali pritome moramo poboljšati naše instrumente kako bi proizvodili rezultate. I e, samo ćemo tako solidno očuvati solidnu Europu za budućnost E, kao primjer ovakvog novog oblikovanja, to nije samo tehnokratski zaokret. E, izvori o kojima raspravljamo, to jest vlastita sredstva, e, postoje od kraja 80. godina, iz 89. 90. godine prošlog stoljeća ali e, tadašnje stvarnosti nisu stvarnosti 2016. godine. Tko je mislio 1990. E, godine e, kad je BDP bio samo 1% u, koji se doprinjeno, doprinjeli se Evropskoj uniji, a 2014. E, je to iznosilo 18,6%. Ko e, smatra te doprinoste kao marginalne instrumente danas su oni glavni izvori e, financiranja Europske unije. I to nam daje velike probleme. Proračun Europske unije koji nam daje mogućnost djelovanja je sada postao prostor za igru e, e, knjigovođa 28 zemalja. E, I to stručnjaka koji se svake godine ponovno svađaju tko će što plaćati, tko više previše plaća i tko će više novaca dobiti kao povrat Svake godine e, imamo e, takozvanu blame game, e, okrivi drugog. I ta igra i svađa traje uvijek nekoliko tjedana. Sve to škodi ugledu Europske unije. Da stvar bude gora, jer izdaci iz proračuna Europske unije E, stvara tolike neopipljive vrijednosti e, one vrijednosti koje time stvaramo to bi trebala biti tema rasprava sa građanima a, ne da iz čisto nacionalnih pobuda e, često su to predizborne takite, taktike stalno imamo tu blame game okrivi drugog okrivi europsku uniju. To rade isti oni ljudi koji nakon toga e, kad se s tim novcem e, financiraju projekti, onda e, svu slavu ubiru oni mm, i zasluge. Višegodišnji financijski okvir 2014. 2020 tu moramo e, reformirati e, vlastita sredstva. E, to je od ključne važnosti bilo za Europski parlament. Ja sam sudjelovao u pregovorima sa drugim institucijama u tim pregovorima i stoga se naročito brinem da ta vlastita sredstva se i ostvare. Pritisak je bio ogroman da da to ne bude e, temom e, pregovora jer je u vijeću nije bilo sklonosti za vlastita sredstva, ali prije odluke e, ova skupina nije još postajala i stoga zahvaljujem kolegama i kolegicama u parlamentu zato nije bilo usvajanja višegodišnjeg e, financijskog e, okvira. To je bio jedan od naših ključeva, ključnih ciljeva. E, da, sve to nije se dogodilo slučajno. To je rezultat djelovanja Europskog parlamenta za, zajedno sa državama članicama. Stoga pozdravljamo tim više rad ove skupine i vas gospodine Monti. E, vi ste e, analizirali potrebu reforme vlastitih sredstava. E, vaša je zadaća bila tehnički vrlo složena, ali dozvolit ću se da kažem da ciljevi o kojima raspravljamo koncentriram u četiri imperativa – provedivost vlastitih sredstava mora biti jednostavnija i transparentnija. Ne znam tko je od nas ikada pokušao dokučiti koliko dobiva koliko doprinosi e, vlastitim sredstvima ili koliko e, stvarno e, daje neto doprinos e, europskom proračunu. Ako ste to pokušali, koliko je udio moje regije ili zemlje u tome, dame i gospode, gospodo, to je gotovo nemoguće. U labirintu triju Eh, mehanizama, od korektivnog eh, mehanizama, paušalnih eh, doprinosa, sredstava za, naplatu, tu se parlament gubi. Mislim da ovaj sustav moramo zaista pojednostavniti. Stoga je prvi zahtjev e, trebamo e, prepoznatljiv, jednostavan sustav. Drugo, e, novi jednostavni izvori proračuna Europske unije moraju se fokusirati na centralne ciljeve Europske unije na unutarnje tržište ili energetsku politiku ili na reguliranje financijskih tržišta ili štednju CO2 E, moramo e, vidljivo proizvesti dodanu vrijednost za sve građane Europske unije. Tako da e, građani vide logičnu vezu između političkih projekata i financiranja. To mora biti vidljivo. Treće, vlastita sredstva Europske unije moraju podlijegati parlamentarnoj kontroli, nadzoru mi eh, ako smo eh, suodlučitelji eh, za razhoda, moramo i za prihode biti odgovorni. A to još nismo i ovaj paradoks treba prestati. To je samo onda moguće ako imamo e, izvor vlastitih sredstava, evropskih e, izvor vlastitih sredstava i ako e, provedba bude pojednostavljena. Moramo osigurati održivost mm, prihodi moraju biti fokusirani na određene rashode ne smijemo imati sve više inicijativa koje mora nositi Europska unija, a proračun ostaje isti. To je jedan od najzanimljivijih fenomena, fenomena e, zadnjih godina. Vijeće i nacionalni e, parlamenti smišljaju prekrasne nove projekte koje onda ne žele e, izdašno i dovoljno financirati, nego kažu da se to treba financirati iz proračuna Europske unije. Stoga mi se čini logičnim da prihodi se ne smiju reformirati u izolaciji e, odvojeno od rashoda. U sljedećem e, VFO-u to mora biti od centralne važnosti ove ova četiri preduvjeta i promjene e, zahtijevaju više transparentnosti, razumljivosti, demokracije i učinkovitosti. E, reforma e, o, ovog postupka koji je imperativ, koji sam nazvao imperativom, mora dovesti do rezultata da e, e, građanima pokažemo e, opipljive rezultate projekata. Inače ćemo trajno izgubiti povjerenje i kredibilnost. U sljedećih nekoliko dana ćete raspravljati o toj reformi. Nadam se da ćete E, imati proturječja, ali da ćete na kraju doći do konsensusa. Jer, dame i gospodo, e, stoga sam e, zahvalan kolegama i kolegicama iz nacionalnih parlamenta. Reforma neće uspjeti bez suradnje između nas i kolega i kolegica iz nacionalnih parlamenta. Stoga sam e, vrlo zahvalan stručnjacima i stručnjakinjama iz e, nacionalnih parlamenata koji će ovdje raspravljati s nama o vlastitim sredstvima. E, da vam još jednom da vam pokažem jedno iskustvo iz zadnjeg VFO-a. Vlada Njemačke i vlada Velike Britanije su bili vodeće u e, zadnjim pregovorima o BFO-u e, rekavši da e, se EU proračun mora smanjiti. Previše novca pritječe. Francuska vlada i mnoge s njom povezane vlade su rekle možda, ali kod poljoprivrede se ništa ne smije mijenjati. 16 država članica koje su se ujedinile u takozvane Friends of Cohesion, prijatelje kohezije, rekli su e, moguće je da proračun treba smanjiti što Njemačka i Britanija traže. E, poljoprivreda se ne smije e, dirati, ali niti kohezijsku politiku predsjednik e, e, vijeća je bio vođa tih, sadašnji predsjednik vijeća je bio vođa tih 16 zemalja. Ako proračun e, smanjujete, a istovremeno ne mijenjate ništa kod privrede, kohezijski rashodi se ne smanjuju, što ste onda učinili? Što ste postigli? Negdje morate kratiti i rezati tehnološki razvoj, digitalna infrastruktura, međunarodni e, međunarodna suradnja pri razvoju, to treba smanjivati, ta sredstva. Od istih e, vlada koje kod svake sjednice vijeće e, traže povećanje sredstava za digitalno, za digitalno područje međunarodnu suradnju i razvoj. E, ovo, e, ovaj postupak je najnemoderniji koji smo ikada vidjeli. Mislim da sada stojimo na raskrižnici u Europskoj uniji. Moramo naći nove puteve na području rashoda, e, a svakako i kod prihoda. Evo, to je vaš zadatak za raspravu sljedećih nekoliko sati i dana. Hvala vam na pažnji. Izvolite. u ime kolega e, članova E, skupine na visokoj razini o vlastitim sredstvima i um, o vlastito ime. Izražavam e, zahvalnost trima institucijama koje su ovdje predstavljene od vas, e, predsjedniče Šulc, ministar Korčak, predsjednik vijeća i potpredsjednika Georgijeva od strane Europske komisije što su evo e, našli dovoljno povjerenja u nas deset da nam e, povjere e, zapravo nerješiv problem ali imamo dovoljno povjerenje u vas i u europski projekt da smo s radošću prihvatili taj zadatak i dužnost. Drugo, i e, specifično danas e, želim u ime svojih kolega e, izraziti zahvalnost poštovanim zastupnicama Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta da sjede ovdje zajedno u velikom i simboličnom naporu to jest dati novi zamah Evropskoj uniji, naročito u trenutku e, velikih teškoća. E, gospodine predsjedniče, rekli ste e, um, u vašem impresivnom, inspirativnom uvodnom govoru da Eh, je tema eh, predmet EU eh, e proračuna vrlo tehnička, ali to je isto vrlo politička tema. Vi i druge dvije institucije ste odlučili imenovati skupinu koja se ne sastoji od tehnokrata, po mom po, u mom e, jeziku e, nema tako negativnu konotaciju e, već skupinu koja se sastoji od ljudi sa dubokim političkim iskustvom a koji poznaju ovu temu točno je da je ovaj trenutak ovo vrijeme to jest te teškoće s kojima se suočava Evropska unija, da su te teškoće ogromene. Naša skupina smatra da u ovom trenutku bilo kakva rasprava o politici i prijedlog o politici i bilo koje područje politike mora razmatrati substancu e, ove teme, ovog predmeta. Ali također si mora postaviti E, jedno e, veliko pitanje. Je li ovo što radim, što predlažem, o, čemu odlučuje, vodi li to do više pritiska za e, disintegraciju Europske unije ili možda može pomoći da učvrsti Europsku uniju i da je učini uvjerljivijom za građane. Može li to biti od stvarne koristi? Da li to može doprinijeti integraciji? I mislim da e, je ovaj aspekt, a ne samo tehnički aspekt, e, ono s čime se danas suočavamo. E, Poštovani e, sudionici ove konferencije, dozvolite mi da dadem jedan jednostavan primjer. E, ja vjerujem, a i predsjednik Šulc e, mislim da vjeruje, da runda političkih igara koje se igraju svakih sedam godina kad se govori o višegodišnjem financijskom okviru, da one e, ne vode integraciji već raspadanju jer one pokazuju sliku Europske unije e, koja se svadi e, tko će dobiti više, tko će biti pobjetnik, a tko gubitnik. Kao da je, tu imamo nultu sumu ako ja dobijem e, nešto, ti gubiš nešto. Ali mi vjerujemo da e, to nije tako. taj proces, e, međutim, sakriva evidentnu substancu Evropske unije. Postupak prema tome treba revidirati kako ne bismo otuđili građane od institucija još više. Primjer e, proračunskog aspekta koji bi mogao pomoći stvarnoj reintegraciji i duhu reintegracije i promijeniti stavove naših građana e, bilo bi da ozbiljno razmotrimo koji su razlozi zbog kojih naši građani E, su opsjednuti strahovima i nepovjerenjem u sve institucije, ne samo e, Evropske unije, već i nacionalne institucije. Jer tu postoji e, interna i eksterna nesigurnost. Imamo ogroman problem migranata i izbjeglica. A sada je vjerojatno došao trenutak, i to je vidljivije nego ikada prije, da je e, to daje prostor da proizvedemo e, stva istinska dobra za Evropsku uniju, a to ne možemo napraviti bez e, svrsishodnih financija. A onda to treba E, e, ići e, zemljama članicama i parlamentima kako bi se pojačao osjećaj sigurnosti. S time u vezi i s time na umu smo mi finalizirali naš izvještaj koji će vam biti dostupan u prosincu predat ćemo ga predsjednicama triju institucija. Gotovo sam došao na kraj izlaganja. E, prešli smo dalek put, e, imali smo mnogo konzultacija, e, konzultirali smo se sa nekoliko nacionalnih parlamenta koji su nas pozvali na te konzultacije. Imali smo konzultacije sa vladama i drugim zainteresiranim stranama E, mislimo da ovako složen e, predmet e, moramo slušati, moramo slušati one koji će na kraju odlučivati. Odlučivati što će se učiniti, a što se neće učiniti. A to ste naravno vi, evropske institucije i vi, poštovani članovi nacionalnih parlamenta. Stoga je za nas jako važno da iskreno govorite ja ću biti iskren, govorite o e, zabrinutostima i nadama, očekivanjima. To će biti dobar input za nas e, za dovršavanje ovog izvještaja. Mm, biti ću kratak. U, e, dati ću kratak pregled substance našeg rada koje se odražava e, i u e, e, izboru organizatora konferencije triju panela. Moramo uvijek imati na umu da je proces novog proračuna Europske unije da je to um, potpredsjednica Georgijeva to zna bolje nego i kod drugi. Ona je inherentno um, mirna i optimistična osoba i hvala vam za to, to je jako važno. Da ona zna da taj proces zahtjeva um, jednoglasje stvari koje zahtijevaju jednoglasje nisu nužno nemoguće. Jednoglasje daje svakoj državi članici da blokira stvari. Mi e, e, vjerujemo da ako e, institucijama i javnom mišljenju damo uvjerljive argumente, onda će se možda svi složiti da tu ima u tom sustavu ima prednosti možda neka država želi e, neko rješenje ili neko, neka druga neko drugo rješenje ali možda to možemo spojiti u političkom paketu u nešto što e, će e, dovesti do jednoglasja jer će to biti e, kreativna kombinacija da e, želje da napredujemo u našim paketima i projektima. Nadam se da ćemo sutra moći e, zacrtati ambicioznu viziju za Europu u kojoj ćemo rješavati zajedno probleme a, bez da opteretimo nužno javne financije. E, e, u nedavno sam u javnoj raspravi e, sa, jednim vrlo važnim ministrom financija jedne države članice. Rekao sam, ne vjerujem da itko u ovoj sobi, u ono čak u onoj sobi, ali nitko ni u ovoj vječnici ne može reći da on ili ona ima ideju uh, kako bi velik uh, europski proračun trebao biti u, za 5, 10, 15 godina. To će ovisiti o nizu konsideracija. Danas uh, ne možemo reći koja će to veličina biti, ali je u našem mandatu da odgovorimo na očekivanja koja ste vi pocrtali gospodine predsjedniče, naročito što se tiče transparentnosti, e, neregresivnosti e, koja je jedna od nezgodnih e, karakteristika kojom se želi oblikovati i financirati europski proračun. E, moguće je čak kroz instrument proračuna da bolje shvatimo aspekte e, pozitivnih elemenata evropske integracije koje se ne vide e, normalno koje ne vide normalno građani ali koji su jako važni koje jako osjete kad se oni izgube na primjer koristi pripadanja jedinstvenom tržištu e, za e, e, zemlju je dobar primjer za to. Toliko smo navikli da pripadamo jedinstvenom tržištu da iako se specijaliziramo za razne štetnosti jedinstvenog tržišta i ukazujemo na njih, nekako previđamo da ogromnu vrijednost jedinstvenog tržišta mm, nemamo e, restriktivno polaganje računa o neto doprinositeljima E, u proračunskim pregovorima koji se e, fokusiraju na nacionalne doprinose e, ipak će vrlo malo ljudi reći da jedinstveno tržište nije dobro za države članice cijeli kohezijski program pomaže državama članicama da sudjeluju u jedinstvenom tržištu. Proučavanja pokazuju da, da je to bila prvobitna namjera e, e, onda je e, kohezijska politika postikla više ciljeva koji se ne mogu postići jednostavnim proračunom. Ako pogledate nečlanicu Norvešku koja sudjeluje u jedinstvenom tržištu i nekim politikama, mi znamo da ona u proračun plaća više od, nego dvostruko nego što dobiva od dodijeljenih e, sredstava. To pokazuje i to vrlo konkretno da e, postoje mnogo veće koristi u sudjelovanju, od sudjelovanja u jedinstvenom tržištu, no što možemo e, mjeriti samo proračunskom bilancom. E, sva opterećenja koje preuzima Norveška kako bi bila članicom jedinstvenog tržišta, e, to ne radi iz romantičnih razloga da bi bila bliže e, srednjoj Europi ili čak mediteranskim zemljama. rizik nepripadanja e, jedinstvenom tržištu e, e, dovodi do dubljih refleksija koje su bile začetnice jedinstvenog tržišta koje sada vide da koherentnost će zatražiti da ne budu više e, članice jedinstvenog tržišta, a da neće biti besplatno e, članice e, jedinstvenog tržišta. Referiram se na Brexit. Govorio sam o Brexitu. Naravno, Norveška Mm, nije to radila iz e, e, romantičnih razloga i zbog hladne klime. Ona plaća i e, preuzima zakonodavstvo koje Europska unija donosi za jedinstveno tržište. Mm. Mada ne sudjeluje u donošenju tih zakona. E, moramo podići svjesnost e, vrijednosti jedinstvenog tržišta, onoga što imamo. moramo e, simulirati reakcije onih koji nisu dovoljno duboko promislili o onome što će izgubiti. To nas mora potaći da primjenjujemo koncepte proračuna. Da završim neću ništa reći o sigurnosti, to je već podcrtao predsjednik Šulc. Naše uvjerenje da nisu svi odgovori na izazove politike u rashodima i prihodi moraju biti dio rješenja. Moramo stvoriti vlastita sredstva koja su povezana sa ciljevima i politikama ne možemo samo eh, financirati proračun kao sam sebi svrhom. To će učiniti Europsku uniju razumljivijom eh, građanima, a mada možda neće u njoj više uživati. ovakova eh, resurse imamo za financijsku stabilnost, izbjegavanje poreza, Eh, okoliš, eh, borba protiv klimatskih eh, promjena, prihodi od ETS-a, imamo dio poreza na gorivo za motorna vozila, to znaju Njemci najbolje Ovakvi novi izvori prihoda ne bi promijenili činjenicu da fiskalna kompetencija ostaje e, isključivo u nacionalnim rukama. A e, porezi će se e, ubirati nacionalno, ali kako je nekad se radilo za PDV, mogli bismo predložiti da se odliču da mm, će ovi porezi financirati europski proračun i biti izborom sredstava. E, mi smo e, sada e, vrlo rado znali i čekamo što će doprinjati naročito članovi nacionalnih parlamenta Moram reći kad govorimo o dodanoj vrijednosti, mislim da je važna dodana vrijednost ove konferencije jeste to e, da je e, profesor Andres Pir, e, profesor Sapiće moderirati jednim panelom. On je autor toliko prijedloga o europskoj integraciji. E, živo se sjećam jednog dana, bilo je to nedjelja popodne kad je on došao u Europsku komisiju. Ja sam bio tada član komisije i sa skupinom kolega. On, on, on nam je ocrtao koja bi bila logična artikulacija europskog e, e, proračuna za budućnost. Nitko nije kompetentniji od Andreja Sapira, mm, On ima mnogo iskustva i o otporima, pa nas može voditi kroz tem, ove teme. E, jako sam zahvalan što je prihvatio e, da to obavi za nas. Hvala lijepa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 May I already, sorry, may I already invite the uh, panelists? Zamolio bih uh, paneliste u prvom dijelu rasprave da nam se pridruže ovdje za stolom.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 I Molim vas za malo pozornosti. Evo, dopustite mi na početku samo nekoliko uvodnih riječi. Na početku želim zahvaliti tema institucija koji su pokrovitelji ove konferencije, a to su Europski parlament, komisija i vijeće, a naravno i predsjednik Visoke eh, radne skupine i želim im zahvaliti na ovoj e, časti i privilegiji koja mi je povjerena da vodim ovu raspravu. I predsjednik e, radne skupine na visokoj razini i predsjednik Europskog parlamenta su naznačili očekivanja od ova dva dana rasprava. Svi se mi suočavamo sa vrlo teškim problemom, no problemom koji je zahvatio cijeli svijet predsjednik je podsjetio na to na kojoj smo točki sada u Europi, na izazove koji nam predstoje i na ulogu koju igra europski proračun, ali i na ulogu koju bi mogao možda bolje odigrati u suočavanju sa nekima od tih izazova. Zamolili su me da vodim ovu raspravu. Ja ću zapravo samo biti facilitator kao što je i predsjednik Monti najavio, trebali bismo se pripremiti na slušanje naših panelista, a također i na slušanje napomena iz publike, naročito predstavnika nacionalnih parlamenta, ali također i zastupnika u Europskom parlamentu koji su pokazali veliko zanimanje za proračun Europske unije i koji su članovi odbora za proračun. Evo samo u kratkim crtama koja su pravila rasprave. Tijekom ova dva pol, dva dana imat ćemo tri panela. Doći će također i potpredsjednica komisije koja će dati uvodno riječ, a nakon toga ćemo imati još jedan panel sa svim predstavnicima institucija i sa predsjednikom radne skupine na visokoj razini koji će onda sažeti raspravu i privesti ovaj, ovo izvješće kralju. Dakle, imat ćemo tri panela i na svakom od tri panela imat ćemo četiri govornika i to će se uvijek ravnati prema istom modelu. Dva govornika iz nacionalnih parlamenta, a druga dva govornika će biti članovi radne skupine na visokoj razini, a prvo ćemo dati riječ predstavnicima nacionalnih parlamenta, a onda ćemo čuti izlaganja predstavnika radne skupine na visokoj razini. Svaki govornik će imati relativno kratko vrijeme za svoje izlaganje, pet minuta. I iznad sata će zasjetljiti sjedla kako bi dali znak za dovršenje izlaganja i onda ćemo zamoliti zastupnike nacionalnih i Europskog parlamenta da postave pitanja panelistima na e, svojim e, mjestima ćete naći kartice kojima se možete javiti za riječ e, za danas i sutra. I te kartice trebate ispuniti kako biste zatražili riječ. Naravno, svatko će imati priliku iznijeti svoj komentar i dati izjavu. Naravno, molim vas da to budu kraće izjave ili kratka pitanja od dvije minute. Morat ćemo možda malo i e, prilagoditi duljinu postavljanja pitanja, duljinu rasprave, ovisno o tome kako budemo napredovali. Trebam naglasiti da se ove, ova konferencija snima, dakle sve što se govori u ovoj prostoriji ne samo da će ući u zapisnik, nego se i prenosi putem interneta i to uživo. Dakle, imajte to na umu. imajte na umu da su tu prisutni i novinari. Imamo dosta strog raspored, malo kasnimo, ali nastojat ćemo to nadoknaditi. Sada imamo dva panela i podsjećam da nećemo imati stanku između ta dva panela, dakle oni će ići jedan za drugim. Dakle, od 16 sati do 17 sati vani će e, biti pića hladna ili topla i možete se njima sami poslužiti. Dakle, bez daljeg duljenja dopustite mi da predstavim prvi panel koji ima naslov uloga europskog proračuna. Čuli smo izlaganje predsjednika parlamenta i predsjednika radne skupine na visokoj razini koji su e, rekli da se, iako radna skupina bavi uglavnom stranom prihoda, svi naravno uviđaju da su prihodi i rashodi pitanja koja treba razmotriti istovremeno i da trebamo u nastojanju poboljšanja priljeva također nastojati poboljšati i rashode. I ne možemo naravno razgovarati o rashodima bez prihoda. Dakle, to je pitanje kokoši i jajeta. Oni su tako usko povezani. Dakle, mislim da je mudro započeti sa raspravom o ulozi europskog proračuna prije nego što prijeđemo na drugi krug rasprave koji je zapravo u srži ove konferencije, a to je zapravo prihod. Kao što sam rekao, imamo četiri govornika u ovom panelu, kao što će biti slučaj u drugima. Prva dvojica su, prvo dvoje su članovi nacionalnih parlamenta. Počinjemo sa gospodinom Mulderom eh, koji dolazi iz eh, Donjeg doma Nizozemskog parlamenta i od 2010. godine je član odbora za europske poslove. Zatim eh, drugi govornik je gospodin Giorgio Tonini koji je predsjednik odbora za proračun u talijanskom senatu, odnosno Gornjem domu i on je član senata od 2001. godine. I zatim imamo dva govornika iz radne skupine na visokoj razini. Prvo Danijel Dajanu, koji je profesor ekonomije u Bukureštu, no također ima i druga zaduženja, odnosno imao je druga zaduženja bivši je ministar financija Rumunjske i na kraju, ali ne i najmanje važno, ćemo gospođu Šimonite, članicu visoke radne skupine na visokoj razini koja je bila predsjednica odbora Nacionalne banke Rumunjske i također ministrica financija. Dakle, imamo vrlo stručnu skupinu panelista i radujemo se njihovim mudrim doprinosima. Dakle, gospodine Mulder, imate prvi riječ i posjećam sve da imate pet minuta. Hvala na organizaciji ove konferencije i također na prilici da sudjelujem u ovom panelu. Želim naročito zahvaliti članovima parlamenta koji su svakako ključni akteri u raspravama o europskom proračunu. Pri izradi proračuna kao prvo treba odrediti što se želi ostvariti. To zahtijeva učinkovit pristup u Europskoj uniji. Dakle, treba vidjeti što ona treba učiniti i što ne bi trebala činiti. To je vrlo aktualno pitanje i odgovori na to će biti vrlo različiti, no možda ćemo se ipak složiti u nekim aspektima. U ovo doba skepticizma Europa mora ispuniti svoja obećanja. Ljudi moraju uvidjeti da Europa može rješavati velika prekogranična pitanja koja same zemlje članice ne mogu same riješiti. Što znači da treba riješiti i problem migracija. Vidjeli smo tek početak, no ako sagledamo Afriku i porast stanovništva, uvijek ćemo da tamo imamo brojne zemlje koje su siromašne i da njihovi stanovnici žele doći u Europu i taj problem trebamo riješiti. Drugo pitanje su vanjske granice. Ne možemo imati slobodu kretanja u Europskoj uniji, a da nemamo nadzor nad granicama, dakle trebamo ih nadzirati. E, još jedno pitanje je sigurnost. Proživjeli smo nekoliko terorističkih napada i na tom području trebamo uže surađivati, a naravno to znači i određene troškove. Dopustite mi da prijeđem na pitanje rashoda. Ako sagledamo sadašnje rashode, postavlja se sljedeće pitanje. Odgovaraju li oni budućim prioritetima Europske unije? Zajednička poljoprivredna politika koja predstavlja 40% europskog proračuna je najveća stavka u rashodima. No, pitanje je, nije toliko je li to previše, nego je li se taj novac troši na pametan način i kako možemo potaći konkurentnost u tom e, području. No, poljoprivrednici ne bi trebali znati koliko e, kako mogu dobiti što više pomoći, nego trebaju zarađivati vlastiti prihod. I tu imamo također kohezijsku politiku koja također ima veliki udio u europskom proračunu. Taj novac treba usmjeriti ka najsiromašnijim regijama jer inače nećemo iskoristiti ta sredstva na odgovarajući način. Također treba vidjeti kako smanjiti rashode, gdje ostvariti uštede i tu bi europske institucije trebale povesti vlastitim primjerom. Primjerice, čuo sam da europski parlament želi imati vlastite vozače, no to ljudima daje dojam da je to još jedan rashod europskih institucija i također tu imamo još jedan pojam koji se možda ne bi smio spomenuti, a to je neto saldo. Dakle, to je nešto što se e, odmah pojavljuje kada se donose financijske odluke. Spomenula sam neto saldo, no e, koji su razlozi tog instinkta za traženjem tog salda. Dakle, to je nedostatak učinkovitosti i nedostatak redovitosti u rashodima. I ako se to ne posluži, onda će ljudi smatrati da je europski proračun bacanje novca i to će potaknuti euroskepticizam i rasprave o neto saldu. Naime, ne pomaže uglede u Europske unije ako imamo zrakoplove koje financira Europska unija, a koji se ne koriste kao Ciudad Real stotine milijuna eura e, koji su utrošeni na tu zračnu luku, a niti jedna zrakoplovna kompanija ne želi letjeti tamo. I također imamo i e, parlamenta, znam da su to bespredmetne rasprave, ali svaki puta kada se govori o Europskoj uniji, neko me pita zašto imamo putovanja u Strasbur, zašto trebaju postojati dva sjedišta parlamenta, to je jednostavno bacanje novca. I isto vrijedi i na odgovornosti u rashodi, za odgovornost u rashodima. Gotovo je tradicionalno da revizorski sud ne daje pozitivnu ocjenu o, o rashodima europskih institucija. Ja ne volim eh, ni na kojoj razini velike javne proračune. Zbog toga se zalažem za smanjenje proračuna, što smatram da je moguće. Manji proračun će također dati poticaj raspravi o eh, neto uplatiteljima. I nadalje, mislim da ne bi trebalo sada nastojati povećati europski e, proračun dok e, mnoge zemlje članice imaju ogroman vanjski dug. Također bih se založio za bolji e, postupak usvajanja proračuna i kad smo već kod toga trebamo također se suočiti i sa problemom zaostalih plaćanja. Također pri izradi proračuna treba zamijeniti sa novim. Dakle, treba smanjiti rashode. I to je zadatak parlamenta. Kada su sredstva ograničena, treba odrediti prioritete. Ne možemo ostvariti sve. Zatim, sana prihoda. Sadašnji sustav, kao što je već rečeno, je vrlo složen, politiziran i također tehnički. Također imamo ponovne izračune nacionalnih doprinosa zbog kojih je proračun nepredvidljiv. Dakle, retroaktivna procjena za nizozemsku je dovela do neprijateljskih e, osjećaja prema Europskoj uniji, bilo to opravdano ili ne. Zatim, oporezivanje. Moć oporezivanja je e, zapravo monopol suverenih država i porezni sustav e, bi učinio Europsku uniju neovisnom od E, zemalja članica. Mi to ne želimo i također smatram da ljudi u Europskoj uniji neće podržati europski porezni sustav. To neće učiniti Europsku uniju popularnijom. Evo, u sažetku. Želimo vrijednost za svoj novac ne zato što smo računovođe, nego zato što želimo europski proračun koji ide u korist naroda. Hvala, gospodine Mulder vrlo jasne poruke. Gospodine Tonino. Hvala, gospodine predsjedavajući. Glavni problem koji se pojavljuje u europskom proračunu je jaz između njegove veličine i njegovih postignuća. Europska unija kada se zbroji ne samo europski proračun, nego tome pribrojimo i nacionalne proračune, je e, svjetska regija koja ima najviše udjela i javnog rashoda u BDP-u, otprilike 45% i to je negdje 10% više od SAD-a. No, ipak e, već niz godina Europska unija i daleko prije krize 2008. godine je e, jedna od regija na svijetu koje bilježe najmanji rast e, i to je osjetno manji rast od onoga SAD-a. No, unatoč tome, Europska unija je jedna od, jedno od područja koje manje rastu, čak i manje od SAD-a. No, neki bi mogli reći da e, manje raste unatoč javnim rashodima. Dakle, unatoč e, visokoj razini e, javnih rashoda u posljednjim godinama porasle su nejednakosti između zemalja članica, a također i unutar većine zemalja članica, a također zabilježen je i porast siromaštva. Nadalje, najveći javni rashodi u svijetu sve su manje sposobni osigurati najveće javno dobro, a to je sigurnost građana. Ti podaci koji su naravno grubi i elementarni ukazuju na to da sadašnja struktura europskih rashoda ne odgovara u potpunosti kriterijima e, ekonomičnosti o kojima je govorio kolega prije, odnosno value for money, koji su osnovni za svaki društveni ugovor. I nezadovoljstvo većine građana koji su sve udaljeni od institucija i od europskih i političkih e, i nacionalnih političkih obitelji pokazuju da zapravo nemamo dobar odnos između oporezivanja i zastupljenosti u u europskom domu. Dakle, treba e, mnogo toga reformirati i to daleko svežno kada je riječ e, o strukturi javnih financija u Europi. Pri tome, naravno, treba uključiti u to i razinu Europske unije i zemalja članica i zbog toga smatram da je važno što su danas prisutni i predstavnici nacionalnih parlamenta, jer na kraju krajeva sve je to novac europskih građana. Naše iskustvo iz parlamenta nas uči da je teško reformirati strukturu javnih financija, naročito kada je ona eh, dosegla visinu koja se bliži polovici BDP-a i ne možemo je povećati da dodavanjem novih troškova, nego e, javne rashode treba restrukturirati zamijenjući e, stare rashode i stare prijeve sa novima i pri tome treba ostaviti netaknutim e, gulumen sredstava koji se koriste. I u ovim okolnostima nailazi se na veto od strane svih e, dionika bilo na e, ekonomskom ili na teritorijalnom planu. A u Europskoj uniji također e, nailazimo i na zid nacionalnih interesa. Iz parlamenta znamo da se te interese i te prigovore može nadvladati ako se osmisli jedna srednjoročna strategija koja će svim dionicima omogućiti da se suoče sa novim scenarijem i da se njemu prilagode i da nađu jednu nadoknadu između onoga što e, je potrebno izmijeniti i e, zajedničkog dobra koji se želi zaštititi, jednu ravnotežu između ta dva elementa. Zbog toga je Europska Unija odlučila osnovati radnu skupinu na visokoj razini i pod predsjednikom Montijem koja razrađuje e, srednjeročni projekt reorganizacije europskih javnih financija. Naravno, on se usredotočio na e, vlastite resurse koji su predviđeni člankom 311. ali to je i neizbježno povezano sa samom strukturom proračuna i njegovim odnosom sa proračunima zemalja članica. Glavni kriterij tog srednjeročnog projekta smatram da mora biti hrabra provedba načela subsidijarnosti. To načelo sada krši struktura povijesnih rashoda gdje s jedne strane imamo pretjerano uplitanje Unije u područja koja bi se mogla vratiti na nacionalnu razinu, a s druge strane tu imamo i nemoćnost zemalja članica pred globalnim izazovima koje sama Europska unija kao takva može riješiti, ali nije u stanju nositi se s njima zato jer nema nadležnosti i nema sredstva za to. Srednjeročno revizija europskih javnih rashoda u svjetlu načela subsidijarnosti može jedino uspostaviti kvantitativnu ravnotežu između europskih i nacionalnih rashoda. Imamo tu i strukturu SAD-a, dakle 50-50 i sadašnju strukturu Europske unije, dakle nešto više od 1% BDP-a rashoda unije, za razliku od 45% um, BDP-a koji predstavljaju rashodi država. Dakle, tu postoji jedan prostor koji treba istražiti. Evo, jedna mogućnost ispitivanja tog uspostavljanja ravnoteže mogla bi biti, mogao bi biti fiskalni kapacitet e, europodručja, to je problem unutar problema i tu treba na nacionalnu razinu prebaciti odgovornost financijskih i političkih poticaja e, za rast produktivnosti i konkurentnosti i ta je devolucija tim hitnija što su očitije granice savezne politike koja e, povjerava fleksibilnost e, koja je predviđena paktom o stabilnosti i ratu i fiskalnim kompaktom tu funkciju da se izdvajaju potrebna sredstva koja su potrebna za rast i zapošljavanje. Hvala vam. Thank you. very much. hvala. na vašem doprinosu. Sada predajem riječ Danielu Dajanu, koji je član skupine na viskoj razini. Dame i gospodo, dobar dan. Predsjedniče, najprije želim svima zahvaliti Europskom parlamentu, vijeću, što mi je pružena ova mogućnost da budem članom ove skupine na viskoj razini, te da radim s našim predsjedateljem, jako mudrim čovjekom, gospodinom Mario Montijem, te povjernicima i drugim kolegama. Možemo sada preći i nastaviti na engleskom jeziku. Ne želim reći, govoriti banalnosti, ali od samog početka želim nešto reći što je potpunosti doista neupitno. Koliko god eh, napadali Europsku uniju, osobito iznutra, Europska unija, moramo to reći, jeste svjetsko javno dobro zbog njene soft power, zbog vrijednosti koje promovira. I nije iznađujuće što tolike zemlje i dalje se žele priključiti Europskoj uniji. Mislim da ne vrijednujemo dovoljno koliko je to značajno za našu povijest i budućnost Unija. A kao drugo, zbog Brexita, znate, mislim da će se puno toga desiti na jedan dosta blag način. Znate, vidjet ćemo koliko britansko gospodarstvo znači za cijelu Europu. Naime, postoji tu jedna inkluzivna dominantnost europodručja. Tako da se ne može razmišljati o funkcioniranju europskog proračuna zanemarujući funkcioniranje europodručja i njegov financijski mišić i porezni mišić e, europodručja. Treće, doista nam je jako potreban taj europski proračun, kao što je to rekla nekolicina vas. Sam predsjednik Šulc, predsjednik Monti, to može i trebalo bi i dalje jamčiti evropsko javno dobro i sjećam se sastanak gospođe predsjedateljice, gospođe Merkel s predsjednikom Holandom i predsjednikom Wensijem i održan u Italiji kada je gospođa kancelarka rekla da Španjolska Italija ne bi trebale ne bi se trebalo osjećati usamljenima pri zaštiti granica. Naime, zaštita granica je jako konkretan eh, pokazatelj zaštite javnog dobra i uz svo dužno poštovanje. Ispričavam se. Ne, ne, ja sam spomenuo tamo, taj konkretni sastanak, ali naravno to, to se odnosi i na Grčku i ono što bi se moglo, što se moglo desiti, što nije, što nije isključeno ukoliko se ne daju vize, odnosno ne ukine vizni režim e, turskim Turcima, moglo bi doći do jako zanimljive situacije. Dakle, Europski parlament i mora se baviti jako konkretnim pitanjima i Europski proračun će morati pružiti jako konkretne odgovore i gospođa Kristalina, povjerenica, konkretno će reći otkud dolaze sredstva, kako je financiran fond za Tursku. Dakle, toliko toga ima, ima se za reći i ovo je ironična situacija, ovo je dosta problematično vrijeme i ovo se ne tiče samo upravljanja Europskom unijom, već i kriznog razdoblja. Imamo stratosekularnu stagnaciju, demografsku stagnaciju, gospodarski rast koji je slab. To je nešto što ne ilustrira samo probleme u Europskoj uniji, već i u Sjedinjim Europskim državama, tako da nemamo valjane upravljačke strukture. No, usprkos tome svemu trebamo financirati europski proračun. I ja sam ove dvije godine puno toga učio i naučio. Mislim da vaše viđenje u Nizozemskoj, ali i njemačko viđenje je ispravno. Ne možemo razmišljati o financiranju bez valjanih eh, upravljanja rashodom tu postoje neka sprostavljena mišljenja o svemu tome, ali moramo imati na umu i dobro razmatriti i ne samo prihode, već i rashode. I evo vidim da mi ističe vrijeme, dakle zaključno ću reći sljedeće. Europski proračun također treba biti razmatran konjunkturno uz nacionalne e, proračune. Može tu biti sinergije, ako, može se bolje upravljati i europskim i nacionalnim proračunima na taj način smo stvarili puno bolje rezultate. Dakle, evo, uz ove riječi nadam se doista da će najbolji umovi u Europskoj uniji i oni koji i odgovorni zastupnici i nacionalni zastupnici naši sugrađani naći najbolji način da se očuva ovo što je tako divno u Europskoj uniji, i da očuvaju naš modus vivendi i postarati se da ne izgubimo tu soft power koju imamo, moramo se baviti pitanjem migracije i terorizmom na bolji način, moramo imati bolje uređen obavještajni sustav unutar naših država članica i međusobnu suradnju, sve to mora biti financirano i Europska unija mora ispuniti zadatke i financirati javna dobra kojima je to jako potrebno. Još jednom hvala što ste mi pružili mogućnost obratiti vam se. I evo, imao sam prigodu i se, susresti se s nekolicinom svojih bivših kolega iz Europskog parlamenta. Hvala. Uh, thank you very much. Najviše, najviše hvala na ovoj izjavi, a sada se obraćam uh, i predajem riječ gospođi Simonite. Hvala predsjedatelju. Evo također i ja želim zahvaliti na pruženoj mogućnosti da se obratimo ovom uvaženom skupu, jer mislim da je od ključnog značaja, ukoliko želimo nešto poduzeti po pitanju europskog proračuna, da nacionalni parlamenti sudjeluju koliko god je to moguće u ovome, jer na kraju krajeva rasprava se ne vodi u Briselu ili Strasburu, već e, u našim matičnim državama, državama članicama. I kao bivša ministrica financija mogu reći da mnogi naši sugrađani ne znaju baš jako dobro kako se troše sredstva iz znači, nacionalnog proračuna. ja imam jednu anegdotu iz moje zemlje gdje su ljudi mislili da većina proračuna se izdvaja na administrativne, upravne E, svrhe, dakle isplata plaća i inspekcije, revizije i zaobrano. U biti situacija je potpuno suprotna jer te stavke su zadnje u našim proračunima i mislim da ljudi još manje znaju kako se troše sredstva, proračunska sredstva Europske unije. I eto tu sad imamo tu jako složenu debatu koja bi mogla e, biti postati još problematičnija kada imamo ljude koji se obračunavaju sa temom Europskog parlamenta, a ne znaju bolno što o njoj. njoj. Ne vidim e, puno smisla u raspravi o europskom ili nacionalnom proračunu, jer to je isti koncept, to je financijski plan koji služi za zadovoljavanje ambicija koje imate i ciljeva koje želite ostvariti. No, naravno, jednom kada dođemo do ciljeva koje Evropska unija želi ostvariti, onda tu preostaju još i ti povijesni elementi, dakle zajednička poljoprivredna politika, neki je možda e, vole, drugi baš i ne toliko, onda je tu kohezijska politika, opet tu imamo neke poklonike, neke e, koji je ne vole, ja dolazim iz kohezijske zemlje, dakle ne bih e, nikad ništa rekla protiv, ali postoje brojne stvari koje, su, koje, bi se mogle učiniti kako bi svi ti rashodi bili bolje e, uloženi i kako bi se stvarala nova dodana vrijednost e, i veća. No tu su i novi izazovi, nove stvarnosti s kojima smo suočeni. Tu je digitalizacija, energija, dakle, energetska integracija, ne samo jednostavno tržište, već integracija, migracije, terorizam i još brojne teme. I naravno sve te nove politike, nove prijetnje, nove okolnosti koje mogu izbiti ukoliko će Europska unija odlučiti financirati određene elemente. Naravno, nacionalni proračuni su situaciju u kojoj, na primjer, se moraju ostvariti određene politike, ali se ne raspolaže adekvatnim sredstvima. I to se dešava, naravno, no još je gore kada se to događa na razini Europske unije, jer u EU u brojnim područjima može se imati e, ušteda razmjera, s razmjera ukoliko se primjenjuju određene politike prema kojima se na kraju vidi da E, države članice zasebno ulažu u iste stvari, a puno bi manja, manje rashode imale kada bi zajedno ulagale u određene projekte. A onda se sve to može sagledati i s druge strane. Tu je uloga proračuna za samu Europsku uniju, per se, naravno to je, tu imamo financijski aspekt provedbe europskih politika, točka. No, gledano iz kuta država članica, priča je drugačija. Neke države članice gledaju na europski proračun kao izvor e, financiranja javnih dobara, javnog dobra. Neke države to promatraju kao e, bacanje, rastrošnost, tračenje novca i tu su sad svi oni klišeji koje, za kojima se poseže kada se raspravlja o europskom proračunu. Dakle, mislim da postoji jedna velika potreba ne samo za reformom ideja, već eh, da se vidi kako te reforme mogu doći do naših sugrađana, koji nažalost nisu dovoljno upoznati s ulogom europskog proračuna već e, do njih dosežu samo neke predrasude i krive informacije, osobito onim zemljama koje misle da e, puno više plaćaju nego što dobivaju, iako postoje razni načini izračuna, obračuna toga svega i uvijek se može dokazati da tome nije baš tako. I evo ga dolazim do kraja svog izlaganja i tu ima jedna paralelna paralelni aspekt gdje se vidi da eurozona e, ima svoj pristup i ta koherentnost uloga je važna između europskog proračuna za cjelokupnu uniju i nekog fiskalnog kapaciteta što god to bilo unutar eurozone. To je nešto što treba razmotriti i vidjeti kako se iz toga može izvući i polučiti najveće korist za Europsku uniju i europsko gospodarstvo. Hvala. Hvala vama. Želim zahvaliti svima četvroma govornicima, ne samo na sadržaju njihovog e, izlaganja, već e, i na tome što su se držali dodijeljenog vremena. A sada Evo, došli smo već do toga da smo pokrili dosta toga. Čuli smo četiri različita mišljenja. Glede nekih elemenata bilo je sličnosti u glede drugih e, razlika, što je u potpunosti legitimno. Evo, ja bih samo rekao par stvari prije nešto predam e, riječ e, za pitanja. Možda ovo nije eksplicitno rečeno, no svi mi znamo da proračun Europske unije jest samo jedan mali dio svih javnih rashoda unutar cijele Europske unije. Dakle, to je otprilike samo, predstavlja otprilike samo 2% ukupnih javnih rashoda koji idu posredstvom europskog proračuna i sam predsjednik, predsjedatelj je to u svom uvodnom izlaganju jasno rekao Dakle, rasprava, odnosno mandat o tome nije, ne vodi se o tome da li se tu radi o jednom, 1% e, bruto nacionalnog e, proizvoda. Možda će se ta tema značiti s vremenom. No, u svakom slučaju mislim da Veliki dio ove priče o rashodima tiče se toga kako učiniti te rashode najkvalitetnijim na razini Europske unije. Dakle, pitanje koje se postavlja jeste koja je prava dodana vrijednost Europske unije i koja su to doista javna dobra Europske unije I što je to što se doista bolje može napraviti na europskoj razini, dakle ta prekogranična priroda stvari. Čuo sam, dakle, da su se spomenuli migracije i sigurnost. Svima je to jako živ primjer javnog dobra. Dakle, ja mislim da je to sama srž ovog pitanja i siguran sam da će to e, i dalje biti protkano, odnosno biti sadržano u budućoj raspravi. A sada predajem riječ gospodinu Savariju. Hvala predsjedniče, ja sam predstavnik Nacionalne skupštine Francuske i uz kolegu Marka Lafinera i želim vam e, podijeliti s vama evo, pitanje koje se postavljaju Francuzi, dakle ne samo tehnički aspekt toga svega, dakle kako ćemo se suočiti sa e, iscrpljivanjem svih cjelokupnog manevarskog prostora za fleksibilnost, kako ćemo financirati fond za mladež, e, program za suradnju s Turskom u vezi s imigrantima, dakle to su neka izravna pitanja. veliki problem koji, koji imamo jeste da smo navikli govoriti da Europa se izdiže uspravno iz kriza, ali kriza iz 2008. godine E, nakon nje osobito poskočila međuvladina Europa. Ova tema o kojoj danas govorimo je tema zajednice. Dakle, treba vidjeti gdje se nalazimo. Dolazi do rastkivanja e, zajednice, to je ono što vidimo. I poslije se jedno pitanje koje je samo oblašeno spomenuto malo prije, a koje se poslije u Francuskoj, dakle što s proračunom eurozone? Da li se o tome razmišlja i što bi se, gdje se on situira u tim razmišljanjima hirarhijski i kako, kako zamišljate da bi se on mogao uključiti u ovaj e, postojeći proračun. Dakle, tu postoje neka pitanja, to su legitimna pitanja jer je Europa u dosta velikoj nezanemarivoj krizi i mora si moramo postavljati ne samo konjunkturalna, već i strukturalna pitanja. Drugo pitanje koje želim postaviti, evo bit ću kratak, to je da nam se čini da europski proračun iako je metoda legitimna i zanimljiva, čini nam se da nije e, u mogućnosti pružiti valjane odgovore na postojeće probleme. Evo za primjer uzimam zajedničku poljoprivrednu politiku. Imamo danas e, velik proračun za zajedničku poljoprivrednu politiku, a imamo pravilo koje je sljedeće. Dakle, kada sve u redu u poljoprivredi subvencije su dobre, a kada e, sve ide krivim putem, onda te subvencije trebaju biti izvanredne. Dakle, nismo u stanju prilagoditi zajedničku poljoprivrednu politiku radikalnim promjenama poljoprivrednog konteksta, a to je kontekst e, tržišta. Dakle, imamo instrument koji nije regulatorni instrument, onim kojima dobro ide dobivaju subvencije, čak iako imamo, e, iako su jako uspješni oni koji nisu, ne, koji ne posluju dobro, onda traže iz, izvanredna nova sredstva i onda imamo e, velike probleme jer stanovništvo koje bavi poljoprivredno ne, može, ne, ne živjeti od toga. Dakle, kad imamo takve probleme, onda bi se moglo u razmatranje promjena poljoprivredne politike, ali onda nam se odgovara ne, ne, ne, ovo sedmogodišnji planovi i tako dalje. Dakle, to je jedan od velikih problema, ispričam se, malo sam produžio. Dakle, ovo je nešto što diskreditira proračun, po mom mišljenju, ako ga ne diskreditira, onda postoje doista velika pitanja. Hvala vam, gospodine Savari, iz nacionalne, Francuske nacionalne skupštine. Sljedeći govornik je gospodin Balvaras iz Grčkog parlamenta. Evo, konačno imamo raspravu u kojoj su okupljeni predstavnici nacionalnog parlamenta, a koja se tiče budućnosti proračuna Europske unije. Dame i gospodo, ne mislim da pretjerujem ako kažem je ovo rasprava o budućnosti Europe, jer stvar se na to svodi. Ovdje se radi o budućnosti Europe. U biti, ne mislite li da bi budućnost Europske unije trebalo, trebali oblikovati 29 knjigovođa računovođa koji, koji misle da se ovdje radi o dječjoj igri, a na kraju dobijemo određene gubitnike kojima je podijeljena loša ruka. Kartaški govoreći i koji su se ispostavljaju da su najslabiji Dakle, ovdje se radi o određenim načelima, konvergencije, kakvoće, pravednog e, gospodarskog rasta. Ja mislim da se ovdje samo priča o tome svemu. Pogledajmo koji su proračunski rezovi na istraživanju, kulturi, obrazovanju, zdravstvu proračunski rezovi koje je odlučilo nedavno vijeće. Dakle, ako, ćemo, ako se želimo boriti protiv siromaštva, zar ćemo to tim mjerama napraviti? Kako, da li je nama doista stalo do toga? Kako ćemo pomoći onim zemljama koje su suočene s valovima e, očajnih e, izbjeglica? Da li ćemo se nositi time računovodskim trikovima? Europska unija je usred krize poput sad znate, tamo za razliku od sad dakle, gdje je kriza počela istovremeno. Dakle, kako ćemo potaknuti gospodarski rast, u onim zemljama koje su suočene sa većim problemima? Dame i gospodo, zadnja stvar koju želim reći sljedeća. Kako ćemo pomoći ove nove proračunske interese, da li ćemo to analizirati kao računovođe ili ćemo uzeti socijalni kut gledanja. Ne radi se ovdje samo o računovodstvu, već o tome da treba biti čuvar osnivačkih ugovora. Njemačka ima suvišak od 8% bruto nacionalnog proizvoda, a to nije sukladno e, osnivačkim temeljnim ugovorima Dakle, to je povreda ugovora. Što ćemo s tim? No, ja se bojim da tek dolazi najgore i bojim se da će biti još e, dodatnih izlazaka, egzita u buduće. Hvala na vašim mišljenjima. Sada gospođi Debel Toma, zastupnica u Europskom parlamentu. Dobar dan. Želim najprije zahvaliti predsjedniku Montiju na tome što nas je ovdje okupio i što je inicirao ovaj sastanak i želim se zahvaliti svim članovima skupine viskoj razini. Kada čujem jedne i druge, vidim da je ovo doista bilo nužno. Naime, kada sam dolazila ovdje, nisam očekivala da ću se morati zalagati za korisnost europskog proračuna no s obzirom da je dovedeno pitanje kohezijska politika, želim podsjetiti da sada kada nam je potrebna, potrebna su u Europi velika ulaganja, a, kohezijski kohezijska politika je ogroman doprinositelj tome svemu. Imamo evo 800 milijardi e, i to je još trebamo reći način da se od ozgo prema dolje e, niveliraju regije Europske unije i to je apsolutni projekt naše zajedničke unije i želio bih reći posežući za jednom poslovicom koja ne znam da li je francuska ili ima i drugdje, onaj koji želi ubiti svog psa mora da je bjesan. Dakle, s obzirom da evo, nemamo dovoljno sredstava na raspolaganju s ovim e, smiješnim europskim proračunom, dakle, s obzirom da se ne možemo suočiti s novim prioritetima i novim rashodima koje moramo zadovoljiti, a ovdje govorimo o sigurnosti, o ulaganjima, o zapošljavanju mladih, o granicama, o energetskim e, mutacijama i klimatskim e, pitanjima, pa s obzirom da s europskim proračunom nemamo dovoljno sredstava, onda režemo, pravimo rezove u prethodnim prioritetima. Ja se ovdje neću osvrtati na e, jedinstvenu poljoprivrednu politiku, jer s obzirom da sam francuskinja reći će, e, neko će reći da sam zainteresiran u tome svemu, no kao što je Žil Savari prije mene rekao, postoje neke izmjene koje su nužne, ali e, prehrambena neovisnost je jednako važna kao i energetska. No, evo ga, stvarnost je ta da trenutno ne raspolažemo dovoljnim sredstvima da se pozabavimo svim tim pitanjima, ali to nije dovoljno samo to reći. Dakle, evo ja imam tri kratka pitanja. Kao prvo, pitanje transparentnosti koje je spomenuto i koje mi se čini središnjim, od centralnog značaja. No, želim također reći da to pitanje transparentnosti, da su same države članice najodgovornije za to, s obzirom da vode netransparentne E, pregovore, sve više, evo, 50-ak e, iznimki je usvojeno i sve više i više smanjenja kriterija. Kao drugo, želim reći da ne možemo i dalje e, uzimati sredstva iz nacionalnih parlamenta koji su iscrpljeni. Dakle, u zajedničkom nam interesu doći do vlastih sredstava. A treće pitanje koje želim spomenuti jeste da to da mislim da svi zajedno trebamo se ponovno situirati u kontekstu krize kroz koju prolazimo i želimo se postaviti pitanja velikih e, izazova i uloga, ali na iskren način tako što nećemo napuštati naš zajednički projekt, onaj koji je bio i koji je ostao naš zajednički projekt, a to je jednakost između svih, sviju nas, svih naših država i svih naših regija, a i za to će trebati, i to će trebati financirati. Hvala. Hvala vam, gospođo. Sljedeće pitanje ili izjava će nam doći od gospođe Gigane. E, ona je iz Latvijskog parlamenta. Hvala lijepa e, predsjedatelju. E, komentar o kohezajskoj politici. Drago mi je što sam čula odgovornika koji su ovdje govorili. Rekli su da je kohejska politika dovala do velike dodane vrijednosti, da je to javno dobro. E, dođite u kohezijske zemlje, na primjer u Latviju i vidjet ćete da u 12 godina našeg članstva u EU naša je zemlja se e, preokrenula iz bivše komunističke zemlje sovjetskog bloka u modernu zemlju s infrastrukturom e, sa infrastrukturom i regionalnom ravnotežom kohezijska politika je dozvolila lokalnim zajednicama da se razviju. Prema tome, kohezijska politika je javno dobro. E, e, ono što je rekao gospodin Šulc o kohezijskim prijateljima, prijateljima kohezije, E, Kohezijsk, moram reći da će se kohezijska politika e, isušiti e, u jednom trenutku. Moramo osigurati da to napravimo na održiv način i na predvidiv način. Već sada imamo vremenski raspored za ovu sve, manja sredstva iz ovih fondova E, slažem se sa e, govornicima koji su rekli da imamo sve više zahtjeva koje postavlja vijeće što se tiče novih politika gdje Europska unija mora igrati aktivniju ulogu e, Mm, tražimo od gospođe Mogherini da ima aktivnu vanjsku politiku, da imamo migracijsku politiku na eh, nivou Europske unije, da se borimo protiv terorizma i drugih stvari. Eh, proračun Evropske unije premalen za sve to. Moramo govoriti stoga o vlastim sredstvima i vlastitim izvorima prihoda. Hvala lijepa morat ću inzistirati na e, e, pravilu od dvije minute jer imamo još mnogo pitanja, a htio bih e, dati nekoliko minuta svakom članu panela kako bi mogao odgovoriti na ovo što je ovdje sada rečeno u raspravi. Pa, Paolo Guerreri iz Italijanskog senata će biti sljedeći govornik. Hvala lijepa. Mislim da smo do sada od svih panelista čuli i složili smo se da trebamo reformu europskog proračuna. Jedan od glavnih e, razloga je njegova struktura koja je statična. E, još uvijek financiramo politike koje su bile važne pred nekoliko godina, ali nije došlo do Eh, ocjenjivanja eh, što se tiče subsidijarnosti i načela eh, subsidijarnosti. Jasno je stoga da trebamo reformu, naročito s obzirom na mnoge krize koje pogađaju Europu. Mi trebamo dobra radna mjesta, trebamo stoga ulaganja E, moramo očuvati i zaštititi naše granice kako bi građanima dali sigurnost i zaštitu koju trebaju. Kao što je rekao predsjednik Monti, to su evropska opća dobra. Evropski proračun tu može i mora igrati e, važnu ulogu e, Potreba za reformom je očita, ali i izazovna e, zbog e, osjetljive ravnoteže nacionalnih interesa koji se odražavaju u proračunu. Reforma proračuna je e, mozaik puzla koju trebamo riješiti Moramo izgraditi fleksibilni moderni proračun koji je jako povezan sa našim e, zajedničkim političkim prioritetima. Ali ako je to točno, onda je ključno pitanje koji e, će e, ciljeve imati taj proračun. O, o odgovoru na ta pitanja će ovisiti odgovori na druge stvari, to jest kako će se to isfinancirati. Moje ključno pitanje panelistima, e, zar ne smatrate da trebamo e, potpuno nove tipove proračunskih e, izvora kako bi prihodi i rashodi se razmatrali kao jedan sklop. Hvala lijepa. Sljedeći govornik dolazi iz Evropska parlamenta, gospođa e, Kaljaban. Htjela bih početi time da kažem da se u potpunosti slažem e, što je rekla latvijska kolegica. Ako odete u jednu zemlju E, e, kohezijskog prijateljstva, onda ćete vidjeti koristi kohezije, ali ako idete u nekohezijske zemlje, zemlje koje nisu E, se direktno koristile time, dobit ćete drugačiji odgovor. Međutim, njihova politika, njihove poduzeća su se jako koristila napretkom kohezijskih zemalja. To treba naglasati. Općenito govoreći, ne možemo e, nastaviti graditi Europi e, sa na isti način kao do sada. Što moramo promijeniti? E, mislim da smo e, postigli čuda e, s ovim što smo financirali. Ne bismo se mogli boriti protiv loše hrane, ne bismo se mogli boriti protiv klimatskih promjena. E, ne bismo se mogli boriti protiv nezaposlenosti e, mladih, e, ne bismo mogli davati razvojnu pomoć i pomagati izbjeglicama. Čak ni jedan posto nije dovoljno. Neki ljudi žele manje od jedan posto, ali mislim da je još nepoštenija sljedeća stvar kako očekujete savršenu Europu bez grešaka? E, ne dozvoljavaju nam u, greške u nijednom programu. Ne možemo griješiti jer izgleda kao da države članice su nepogrešive. E, kako možete očekivati o Evropske unije da bude savršena kad to ne očekujemo od nacionalnih vlada? Gospodin Westlund iz Švedskog parlamenta je sljedeći na redu. Izvolite. Hvala lijepa mm, predsjedatelju. Mm, mi smo se ovdje složili, imamo lihsobonski ugovor i složili smo se da ćemo te troškove imati na evropskoj razini. Toga se moramo držati ali u Švedskoj smo razmišljali o tome koje rashode i prihode imamo a mm, na osnovu zaštite granica, izbjegličke politike, e, protuterorizma i tako dalje. Ako imamo više područja, onda negdje možemo, moramo rezati. Ja sam mm, o tome raspravljao na raznim evropskim konferencijama. E, e, parlament mora reći regijama da moraju više uplaćivati. Trebamo više e, prihoda za proračun Evropske unije. gubi se evropska demokratska ravnoteža. Ali naravno i na to pitanje trebamo temeljite odgovore, temeljite rasprave. E, sve e, linije proračuna moraju biti opravdane. E, o tome se ne raspravlja na europskoj razini. To me muči već godinama da ova rasprava jednostavno nije ni započela. E, moramo pogledati prioritete kako će to teći u budućnosti e, sa europskim proračunom. Moramo reći što je razumno, a što nije. E, ono na što smo se obvezali moramo i ispuniti Naravno, to je teško i teško izvesti. Hvala. Sljedeći govorn, gospodin Briljante Diaz iz Portugalskog parlamenta. Izvolite. Dobar dan svima. Govorit ću portugalski. Europski proračun e, mora biti ocjenjen e, s obzirom na naša načela. E, građani imaju očekivanja. Oni očekuju da e, će Evropska unija unutar njihovog teritorija dati sigurnost ako to ne može napraviti europski proračun, ako ima slabosti zbog političkih odluka ili ako nema sredstava, ako europski proračun ne može riješiti te e, probleme, onda trpi imidž Evropske unije. Građani e, smatraju da e, Evropska unija ne odgovara na izazove. Naravno da proračun nije dostatan za sve izazove koje smo identificirali. Imamo Schengen, imamo migracijsku politiku, e, međunarodnu suradnju e, koja je važna za nas. E, imamo i politiku konvergencije i kohezije. To želim sasvim jasno reći ova rasprava o vlastitim sredstvima, ona se ne može odgađati, moramo postići napredak. Ako se to ne dogodi, onda e, će demagozi e, dobivati na terenu. E, onda ćemo se odreći konvergencije i mirovne politike Europske unije. Jer... Hvala. E, sljedeći e, govornik je gospodin Denanu iz Europskog parlamenta. Izvolite. Hvala lijepa. E, jako mi je drago što smo se ovdje sastali. Europski parlament je sada paraliziran Eh, jer ne može eh, glasati o prihodima, već glasati samo o rashodima. To je paraliza. U ovim uvjetima evropski parlament se ne može eh, suočiti sa svojim demokratskim obvezama. 1% BDP-a ne može biti dostatan za sve ove izazove i rashode e, susjedsku politiku, e, kohezijsku politiku i tako dalje. E, Europa mora moći posuđivati, ali zato mora imati sredstva. Možemo li se nadati da imamo nove oblike vlastitih sredstava koje će E, omogućiti e, parlamentu da zadobije povjerenje građana. Hvala. Sljedeći govornik je gospođica Kitap iz Portugalskog parlamenta. Boa tarde a sadašnji VFO e, je e, već e, reterirao u usporedbu sa prošlim godinama. Imamo više novca sada za sigurnosnu politiku, a kohezijska politika se povlači. Financije za kohezijsku politiku E, su sve e, manje i tu imamo e, sve manje sredstava. Kohezija igra sve manju ulogu. Tu nećemo na ovaj način stvoriti Europu posloprimaca, djelatnika. Oni koji najviše trpe će sve više trpiti, a oni moraju i najviše plaćati. E, to treba promijeniti. Trebamo direktne e, doprinose na e, osnovi BDP-a. Moramo imati načelo solidarnost. To mora biti osnova europskog proračuna. Trebamo više doprinosa država članica kako bi došlo do preraspodjele u Europskoj uniji E, financijska sredstva i činjenice da e, sve više radimo sa e, sredstvima izvan europskog proračuna. To ne može tako dalje imati. To ne može više dalje tako postojati. To ide u korist najbogatijih država. Europa ne može biti tvrđava. Tu imamo mnogo proturječnosti, gospodin Mankert iz Europskog parlamenta ima riječi. E, hvala predsjedatelju. Ono što moramo shvatiti u prvom redu jeste da ako ljudi smatraju da evropski proračun nema smisla, onda će se neće složiti s tim da moraju u njega više uplaćivati. 94% europskog eh, proračuna se vraća u države članica. To je ogroman dio, samo 6% eh, se eh, koristi za revizorski sud, vijeće, pravobranitelja, ombudsmana i tako dalje. To je sitnica. Neko je spomenuo dva sjedišta Europskog parlamenta E, tu imamo osnivačke ugovore Europske unije koji kažu da samo šefovi država mogu to promijeniti. Ako to želimo, onda ih moramo uvjeriti da to učine. E, evo, e, to građani zapravo ne znaju. Europski proračun je investicijski proračun. 16 milijardi eura za ulaganja a, a to e, treba dovesti do pritoka sredstava od 200, preko 200 milijardi iz privatnog i drugih sektora. E, to e, jako pomaže malim i srednjim poduzećima. Ako pogledamo kvaliteta, kvalitetu proračuna, stopa greške je manja od 4%. Na ovom planetu nema mnogo proračuna koji imaju tako malu, nisku stopu greške. Da, stvari bi mogle biti bolje, ali oni nikako nisu loše. Ono što je važno da imamo zajedničku strategiju parlamenta, vijeća i komisije Naša strategija mora poticati radna mjesta i rast što je brže moguće do 2020. Problem e, je, leži u tome da države članice ne ispunjavaju svoje političke obveze. To treba prestati, trebamo novi sustav, novi e, sustav koji će kanalizirati nova sredstva u evropski E, proračun, a da ne opterećuje e, dodatno države članice. Zadnji govornik će biti gospodin Rodriguez iz nacionalnog parlamenta Portugala. Hvala lijepa predsjedatelju. Izazovna vremena u kojima živimo zahtijevaju e, energičnu akciju ne samo od Unije, već i od svake države članice. E, htio bih vam e, svratiti pažnju e, na nešto što je u prvom planu politika. Tu trebamo više koordinacije sektorskih politika, sigurnost, migracije i tako dalje. Kada raspravljamo o proračunu, mislim da ne trebamo nužno govoriti o većem proračunu. Za e, bolji proračun trebamo više koordinacije. E, politike koje su već dogovorene, e, gdje tu trebamo konkretizaciju i provođenje. Moramo provesti bankovnu uniju, energetsku uniju. Radi se najviše o provedbama i finaliziranju projekata i politika. E, e, svi se slažemo da je Evropska unija dala ogromne prednosti e, ne samo Europi već i svijetu. Moramo se oduprijeti izazovima, suočiti se s njima i napredovati. Hvala. Hvala lijepa. E, sada vraćamo riječ panelistima. Imamo na raspolaganju samo 10 minuta za zaključak ovog kruga. Dakle, zamolit ću svakog govornika da nam da vrlo kratku zaključnu izjavu, samo nekoliko minuta i sada ću ići obrnutim redoslijedom u odnosu na prije. Dakle, gospođa Šimonite. Hvala. Ovo je bio krug rasprave koji je dosta nadahnio. Čuli smo brojne izjave, pitanja, a također dobili smo i dosta materijala za razmišljanje. U sadašnjem okviru imamo dosta pozitivnih aspekata kada je riječ o provedbi nekih politika, no u drugim područjima možemo mnogo toga poboljšati što vrijedi za omiljenu kohezijsku politiku. Iako mislim da ne možemo više govoriti o zračnim lugama, lukama koje nisu blizu nekih većih gradova. Mislim da se situacija promijenila. Sada je zapravo riječ o tome kako učinkovitije koristiti sredstva, no ne možemo niti zatvarati oči pred stvarnošću pojavljuju se novi izazovi koje ćemo moći rješavati bolje zajednički nego odvojeno. Naravno, europski proračun ne smije biti problem u smislu da neke zemlje žele oporezivati svoje građane manje nego druge zemlje. Dakle, europski proračun ne bi smio popunjavati E, te e, rupe u nacionalnim poreznim sustavima ili e, nedostatke reforme u istim poreznim sustavima. No ipak postoje neka područja gdje možemo ostvariti uštede bez obzira na to koliko neke zemlje smatraju da im treba socijalna država ili ne. No, jedan je govornik spomenuo potrebu za reformama kako ne bismo išli na ruku populistima. Zapravo način osmišljavanja reforme je također važan jer postoji opasnost da bi i reforma išla na ruku populistima, odnosno e, to bi moglo biti izravno oporezivanje europskih građana, što nije laka tema za raspravu i može se zlorabiti na različite neugodne načine. Dakle, trebamo dobro promisliti i bolje promisliti o tome kako ćemo prenijeti tu poruku europskim građanima o tome da e, je doista reforma potrebna kako bi je oni prihvatili i uvidjeli njezine prednosti. Hvala gospodine Dajanu. Europski proračun nije deus ex machina. Neće riješiti i sve boljke Europske unije niti eurozone. Za sada ne postoji takav proračun eurozone sam po sebi, no ipak jasno je sljedeće. Ako ne popratimo europski proračun pametnim gospodarskim politikama na nacionalnoj razini, propali smo. Europski proračun ne može ponovno uspostaviti gospodarski rast i ne može sam po sebi riješiti nejednakosti. To treba uvidjeti, no on ima također i svoje koristi. Drugo, mislim da je ovo ironija našeg doba. U vrijeme kada se pojavljuju sve brojne krize koje se natječu za sredstva iz europskog proračuna i kada nam treba nov europski proračun, nacionalne vlade sve su manje sklone davati doprinose u proračun. To je ironija, ali je također i činjenica i proturječnost koju moramo riješiti na neki način. Ja također smatram e, da je kohezijska politika javno dobro. Nakon što je mnogo zemalja pristupilo Europskoj uniji, stupanje raznolikosti u Europskoj uniji ponekad zapanjuje i između zemalja članica i unutar njih. Drugo, novi prioriteti prijedlog gospodina Šojblea ima smisla. Ponekad europski proračun nije dovoljan i to trebamo prihvatiti. Postoje također i izuzetni izvori financiranja i mislim da to treba prihvatiti. Recimo, međunarodna politika pomoći za Afriku ona je potpuno otvorena, dakle govorimo ne samo o desecima milijuna eura, nego to bi moglo biti čak i stotine milijuna, milijarde eura. Mi se zavaravamo. Sadašnja kriza sa izbjeglicama, pa ne kažem da je to sada sveobuhvatna kriza, nego je to sama mala epizoda s obzirom na ono što bi se moglo dogoditi. I zapravo zato trebamo povezati europski proračun sa nacionalnim proračunima. I na kraju, ali ne i najmanje važno, i to je moje osobno mišljenje i nema nikakve veze sa europskim proračunom, no smatram da Grčkoj treba restrukturiranje. U redu. Gospodine Tonini. Hvala. Danas europska igra nije igra nulte sume, nego je opasnosti da to bude negativna suma, jer postoje neka velika europska pitanja koja se tiču svih gotovo 500 milijuna europskih građana, a s njima se nitko ne može nositi. To vrijedi i za zemlje članice jer su one premale, a i za Europsku uniju zato jer ona nema nadležnosti i resurse. Dakle, mi trebamo pristupiti sveobuhvatnoj restrukturaciji europskih javnih rashoda i trebamo uspostaviti vezu između javnih rashoda na nacionalnoj razini i Europske unije. I to će trajati godinama što više budemo povezivali nacionalne parlamente sa tim radom kao što činimo ovim prilikama, tim ćemo više imati izgleda za uspjeh. Hvala. I na kraju gospodin Mulder. E, hvala. Želim zahvaliti svim članovima parlamenta na njihovim komentarima koji su mi se dopali. Slažemo se oko nekih prioriteta, migracije, sigurnost, nadzor granica i klimatske promjene. No, ipak trebamo se baviti i svojim redovnim poslom i nije lako odabrati. Ako želimo nešto učiniti, to znači da ne možemo učiniti nešto drugo. Dakle, ne možemo jednostavno si preuzimati sve više zadataka. I moram biti iskren u mojem parlamentu imamo neke političke klubove koji žele raspad Europske unije, koji žele nauditi Europskoj uniji i ja se borim protiv toga. Kad sam ovdje, vidim ljude koji smatraju da je Europska unija rješenje za e, svaki problem, a to također potiruje euroskepticizam. Nadam se da će povjerenik Monti voditi računa o tome. Hvala. Evo, imali smo doista bogatu raspravu. Mislim da nismo izostavili ništa važno. Kao što sam rekao prije, imamo slaganje u nekim pitanjima i neslaganje u drugima i to je sasvim opravdano. Pri osmišljavanju ove konferencije dobro je što su na nju pozvani i nacionalni članovi parlamenta i također članovi Europskog parlamenta i predsjednici svih klubova. I to unosi u raspravu raznolikost stajališta i dobro je bilo čuti stajališta i europskih zastupnika i e, zastupnika u parlamentima država članica. I tu je naravno valjalo i očekivati i različitost. Također je zanimljiv e, izbor da predsjednika radne skupine na visokoj razini. To je povjerano Mariju Montiju jer je to doista zahtjevna funkcija i uloga i mislim da smo stekli i uvid u to. Naravno, postoje rješenja za ove probleme i naravno mi sa zanimanjem iščekujemo izvješće radne skupine. No, ovo nije problem koji je lako riješiti. Nitko nije rekao da to nije važan napor. Europska unija ima malen proračun, ali joj je potreban taj isti proračun. Mogli bismo raspravljati o tome kako se troše sredstva i koliko se dobro provede te politike, no nitko nije doveo u pitanje, naročito u ovom vremenu, važnost postojanja europskog proračuna koji treba izvršavati ono što očekuju europski građani. Dakle, to mora biti pravi europski proračun koji dodaje i određene vrijednosti. Želim zahvaliti svima govornicima i želim zahvaliti također i svima koji su postavili pitanja iz publike i zamolit ću sada odmah e, paneliste u drugom krugu da nam se pridruže. Podsjećam da nismo predvidjeli stanku između dva kruga rasprave, nego prelazim odmah na sljedeći panel. Hvala.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 Frau May, may I ask you to take back your seats so we can start? Molim vas da se vratite na svoja mjesta da možemo započeti sa drugim dijelom rasprave. Tema ove rasprave su novi izvori prihoda za europski proračun, odnosno to je pitanje što je učinkovito i što treba promijeniti. Evo sada upravo dolazimo do suštine problema kada je riječ o mandatu radne skupine i još jednom imamo panel sa četiri predstavnika, dva predstavnika nacionalnih parlamenta i dva člana radne skupine na visokoj razini. Prvi govornik bit će gospodin Anderson, član odbora za financije Švedskog parlamenta. On je član parlamenta od 2010. godine, ako ne griješim. Zatim drugi govornik je gospodin Joachim Poss, član odbora za europske poslove Njemačkog Bundestaga. I on je član Bundestaga u 1980. I zatim treći govornik iz radne skupine je gospodin Kalfin koji ima bogato iskustvo, bio je član nacionalnog parlamenta, Europskog parlamenta i bio je ministar i zamjenik premijera. I na kraju, ali ne i najmanje važan, gospodin Verhofstadt, e, također član radne skupine na visokoj razini koji je i član Europskog parlamenta, a bio i premijer Belgije. Dakle, dajem prvo riječ gospodinu Andersonu koji ima pet minuta na raspolaganju. Izvolite. Hvala. Drago mi je što imam e, priliku vam se obratiti danas. Govorit ću švedski. Den här rapporten som vi har fått medsänd till oss när vi fick den här inbjudan. Jag tycker att den har varit väldigt... Dobio sam izvješće. Dobio sam jako zanimljive tekstove izvješća koje su prevedeni među vremenu od kako je organizirano ovo zasjedanje i koji se tiču dakle, Europskog, Europskog proračuna. Od kako smo dobili poziv, puno se toga dogodilo. Stoga, situacija je još usložnjena i svi ti izazovi sve su brojni. Želim ovdje naglasiti, insistirati na činjenici da smo razočarani i žalimo zbog ishoda referenduma u Ujedinjenoj kraljevini, no isto tako trebamo vidjeti zašto smo došli do takvog rezultata pa, referenduma. I tu se postavlja pitanje legitimiteta, legitimiteta koje Europske unije i projekta Europske unije koje postavljaju naši brojni sugrađani. Ja, ja sam, gospodin Andersen, dolazim iz Švedske i možda me možete doživljavati kao oponenta ovakvom radu, jer često u Švedskoj izgleda kao da govorimo da smo onaj blokirajući element, oni koji se protive brojnim stvarima, mnogi nas optužuju da smo i suviše pesimistični. Ja bih ovdje htio reći upravo suprotno i reći kako stvari stoje. Općenito govoreći, mi uživamo još e, dosta veliku, izražavamo veliku potporu Europskoj uniji i doista se zalažemo za četiri temeljne slobode koje su osnova sloboda. Švedska je povijesno gledano i općenito gledano možda zemlja koja je jedna od onih zemalja koje su puno profitirale od svojih odnosa sa ostatkom svijeta. Mi također vodimo dosta negativne rasprave o nekim problemima koji su izašli iz sadanih okvira. Ovdje se moramo posjetiti na velike uspjehe koji su popratili ovaj projekt e, stvaranja Europske unije. Naravno, tu je i temeljno pitanje mira, očuvanja mira, no ne smijemo zaboraviti ni ono sve što se desilo zadnje vrijeme, sve ono što je napravljeno u upravljanju krizom i plaćanjem duga. To su bile velike uspješnice. Mi smo ovdje suočeni s jednom političkom krizom i krizom koja je kriza Europske unije. U Švedsko vjerujemo u Europsku uniju, u Europu i vidimo i znamo da ona ima veliki potencijal, potencijal koji počiva na ovom našem kontinentu, no ipak imajući to na umu moram konstatirati da smo mi šveđani skeptični glede brojnih prijedloga koji se predstavljaju, koji, su sadržani u ovom izvješću. Švedski stav se nije puno promijenio do sad i ne vjerujem da bi se to moglo uopće i desiti u nekoj skorijoj budućnosti. O čemu se tu radi? Pa to je ima, mislim, ovdje poznati. Mislim da ima nekih dogovora oko kojih se sve stranke u Švedskoj slažu. Mi nismo spremni ostati bez svojih nadležnosti kada je riječ o proračunskim nadležnostima. Neću ovdje, nemam vremena da zalazim u konkretne, u pojedinost konkretnih prijedloga, no mogu konstatirati to da sami oni koji su sastavili ovaj, ovo izvješće se slažu oko toga. Dakle, svi ovi prijedlozi koji su koji se nalazi u ovom izvješću. Želim reći još jednu stvar na koju treba inzistirati, a to je moja osobna, osobna uvjerenost da je nužno moći stimulirati gospodarski rast kako bi se podhranjivao europski proračun. Treba se usredotočiti na gospodarski rast kako bi Europska unija imala više mogućnosti. No ću to sve na umu, želim eh, ovdje potvrditi da imamo sve moguće razloge da u investiramo svu moguću energiju u hranjenje tog gospodarskog rasta. Ja osobno ne vjerujem ono što neki govore, da treba najprije imati prihode pa ih staviti u zajedničku kasicu kako bi se moglo na taj način hraniti i pomagati gospodarski rast. Ne, ja mislim suprotno. Treba vidjeti koje su to snage i sposobnosti naše europske unije i europskog stanovništva, onda treba jačati unutarnje tržište i razvijati ga, osobito kada razvijati gospodarstvo, treba vidjeti koji su prepreke i sve to su elementi koje trebamo evidentirati i riješiti ih se i spriječiti da podrivaju gospodarsku dinamiku i ovdje moramo investirati na načelima prema kojima želimo da svi uživaju i daju svoj doprinos u gospodarskom rastu i da se borimo protiv protekcionizma. Možemo li doista ovdje predstaviti neke gospodarske perspektive koje mogu biti od koristi svima i Europskoj uniji? To je pravo pitanje na koje treba odgovoriti. No, ne želim družiti. Hvala vam što ste me pozvali da sudjelujem u ovoj raspravi kako bismo konstruktivno dali svoj doprinos. Sada je važno da čujemo i druga mišljenja. Europa ima jako velike mogućnosti. Ja stvar drugačije doživljavam. Dakle, dinamičnost našeg gospodarstva je od ključnog značaja. Moramo je moći poticati i trebamo djelovati na svaki mogući način da pomognemo našim sugrađanima da uživaju svojim slobodama. Nakon što vidimo koje su porezne, fiskalne načine na koje možemo pomoći s našim sugrađanima, trebamo vidjeti što je s tržišnim natjecanjem i treba izbjegavati nekonstruktivne rasprave jer sve to samo stvara dodatni euroskepticizam, a na taj način nećemo spasiti europski projekt nećemo ga učiniti legitimnim. Skepticizam što se tiče samog eura je velik, osobito kada se radi o europskom legitimitetu. To je najveća prijetnja koja prijeti Europskoj uniji. Imajući to na umu, jako je važno riješiti i pružiti odgovore na sva ova pitanja. Ja ovdje ponavljam da ne raspolažem dovoljno vremena da uđem, da zalazim u sve pojedinosti svih ovih elemenata koje sam ovdje nagovijestio. Ne želim ulaziti u konkretne detalje koji proizlazi iz raznih predloga, ali se slažem s tim da se da je ovdje jako kompleksna tema pitanja. Hvala vam što ste mi dali riječ. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Pop. Dragi kolege i kolegice, da se Evropska unija e, nalazi u defanzivi E, e, je jasno rečeno u onome što smo čuli od nekoliko govornika. A s druge strane je jasno da e, broj zadaća koje nacionalno ne možemo riječi, da taj broj rasta. E, govorimo o izbjeglicama, na primjer. Sve to jasno. Istovremeno trpi financiranje Evropske unije od kombinacija ekonomske slabosti, e, sve većih političkih zadačka vanjske politike i činjenice E, da neke države članice nisu solidarne pri e, rješavanju izbjegličke krize i isto tako pri e, raznim poreznim olakšicama koje neke zemlje daju kako bi privukle kapital. Stoga mi, je, mi se čini da moramo E, tražiti da europski proračun ima nove izvore e, e, prihoda teško si možemo zamisliti kolege i kolegice da u sadašnjoj političkoj klimi naročito zbog sve većeg populizma i nacionalističkih pokreta što vidimo i u Njemačku, e, e, da ćemo imati jednu e, strukturiranu i dobru raspravu. Moramo se koncentrirati na one stvari koje možemo provesti bez promjena ugovora. Moramo promijeniti tri područja po, meni E, sa Brexitom i e, mogućim e, izlaskom Britanije otpata britanski rabat i rabat na rabat. To će povećati transparentnost. Ako možda Britanija ipak ostane u Europskoj uniji, to još nije gotovo. E, imamo ograničene, e, ograničene rabate za neke zemlje. E, za Dansku, Nizozemsku, Švedsku, Njemačku, Austriju. Zbog sve većih izdataka i veće transparentnosti ne smijemo imati te popuste, rabate u budućnosti moramo e, sniziti doprinose od e, koje su e, bili važeći prije 2000. godine daljnja razmatranja jednog poreza na nivou Europske unije Mislim da to e, neće biti moguće. A kad bismo došli u neku drugačiju situaciju, to bismo pozdravili kad bi se to moglo uvesti. Onda bismo po meni e, trebali imati oporizivanje oporezivanje poduzeća. To bi e, E, e, dovelo do malo pravednije situacije na području e, agresivnog poreznog planiranja. Tako bismo imali jednu dobru prilagodbu naših poreznih sustava. Ne možemo samo odbijati porezna rješenja Mora, ne možemo zatvarati oči pred tim da trebamo o, više instrumenata koji će odgovoriti na nove izazove. E, porezi na poduzeća bi e, tako o, se okoristili od onih koji se najviše koriste unutarnjim tržištem. E, vidimo da su takove stvari jako osjetljive. E, imamo i porez na financijske e, transakcije, e, to se odgađa. Moja stranka SPD se bori već godina bori da uvedemo takav porez koja će E, to bi se e, moglo napraviti na osnovi samo deset država. E, tko to koči? Financijsko područje sa sve većim značenjem nije E, ne sudjeluje u ovim doprinosima. Mislim da je to skandal. E, pitanje je na kraju da li Evropska unija treba nove izvore prihoda. Da, treba. E, moguće, mogućnosti su poznate, ali radi se o političkoj volji. Ako ovaj događaj doprinese tome da politička volja u državama članicama koja mnogo korist, koje se mnogo koriste Europskom unijom, ako to doprinese političkoj volji tamo, onda će konferencija biti uspjela. Hvala. Hvala na tome što ste odgovorili na neka pitanja i sada zapravo ulazimo u srž problema. A nadam se i srž rasprave. Treba li nam odnosno neki novi izvor vlastitih resursa, a naravno to je vrlo ručna, stručna rasprava o tome što podrazumijevamo pod vlastitim resursima. Tu možda ima nekih nedoumica. E, sada dopustite mi da predam riječ članovima skupine na visokoj razini. Gospodin Kalfin ima riječ. Hvala. Poštovani kolege, nadovezat ću se na ono što je rekao profesor Sapir, odnosno da trebamo razlikovati ono što su pravi vlastiti izvori i ono što su vlastiti resursi. Dakle, činjenica u tome da kada je osnovana Europska unija, ona se trebala financirati vlastitim prihodima, dakle porezima ili prihodima koji proizlaze iz stvaranja jedinstvenog tržišta. Krajem 80-ih, početkom 90 godina prošlog stoljeća uveden je nov resurs, a to su doprinosi iz nacionalnih proračuna i to je zapravo trebao biti dopunski resurs, ali on sada predstavlja 80% proračuna. Dakle, svaki, za svaki euro koji se troši iz europskog e, proračuna, od toga 80 centi dolazi iz nacionalnih proračuna kako bi Europska unija mogla provoditi svoje politike i to naravno vodi do brojnih rasprava na nacionalnoj razini i to je sasvim u redu. Sada je pitanje ne trebamo li tražiti nove resurse kako bismo povećali europski proračun, nego ja bih postavio to pitanje na drugačiji način, odnosno e, treba li europski proračun biti samostalniji i primati vlastite resurse i manje doprinosa iz nacionalnih proračuna, što bi značilo da bi nacionalni e, proračuni bili oslobođeni te obveze. Drugi mit koji treba uništiti jest da to ne znači prijenos fiskalnih ovlasti na europske institucije. Za svaki euro koji se troši na europskoj razini imamo e, najmanje četiri jednoglasne odluke zemalja članica. Što kad bismo sveli te odluke na jednu ili dvije? Naravno, treba nam jednoglasnost svake zemlje članice kako bismo mogli trošiti eure iz proračuna. No, treba li te odluke donositi četiri puta? Dakle, jednom kada je riječ o općem krovu rashoda, zatim e, konačno određivanje krova za VFO i treći puta kada se usvaja godišnji proračun i četvrti puta Eventualno, ako smo imali manje rashoda u prethodnoj godini, onda Europska komisija treba platiti e, više računa u nadolazećoj godini. Dakle, za to imamo četvrtu odluku i te se odluke donose e, jednoglasno za taj jedan te isti euro koji se troši. Dakle, kada bismo smanjili e, opterećenje odlukama i dali više slobode nacionalnim parlamentima, to ne znači da bismo time smanjili nadzor nacionalnih parlamenta nad europskim proračunom. Dakle, to pitanje treba pojasniti. Tu ne govorimo o europskom porezu, nego govorimo o nacionalnim odlukama koje e, omogućuju europskom proračunu više sredstava. I to su odluke koje donose nacionalni parlamenti, a riječ je o rashodima iz proračuna. Ono što se sada događa u većini zemalja članica jest da je doprinos u proračun rashod, ali sve što se prima natrag se ne unosi u knjige. Dakle, računovodstvenim riječima rečeno, imate samo rashode, ali ne vodite računa o prihodima. A 80% proračuna zapravo se vraća zemljama članicama. Dakle, potpuno je pogrešno reći da je to proračun koji financira europske institucije jer samo 5% ide na administrativne rashode. Ostalo se troši na europske politike i 80% se vraća zemljama članicama u obliku nacionalnih omotnica koje se odlučuju jednom e, na razdoblje od 7 godina. A to se ne uvrštava u knjige. Jednostavno se to uvrštava kao rashod, a ne kao prihod. Kada je riječ o transparentnosti, trebate imati vlastite resurse, jer onda ne bismo imali e, te rasprave i više od 50 izuzeća zbog čega je proračun neproziran. Dakle, teško je objasniti poreznim obveznicima koliko oni uplaćuju u proračun i to je nemoguće zbog izuzeća i zbog popusta. Budući da se o europskom proračunu ne raspravlja na općenit način, e, upravo je E, zapravo on rezultat kompromisa u bilateralnim raspravama. Dakle, kada govorimo, o vlastitim resursima, govorimo o samostalnijem proračunu na europskoj razini kako bismo mogli financirati instrumente i politike i prioritete. Jer e, sve se određuje na razdoblje od sedam godina, ali e, E, kada smo posljednji puta 2013. usvojali proračun, e, tada se dogodila izbjeglička kriza i sigurnosni problemi i također smo trebali poticati rast e, i stvaranje radnih mjesta, a nema sredstava u proračunu. Zašto? Zato jer se većina vraća u nacionalne omotnice i vraća se onamo kamo je odlučeno 2013. godine. Tako da nemamo nikakvu fleksibilnost i to nije dobro trošenje proračuna. I ja ću iznijeti sve argumente svim zainteresiranim građanima kako bi oni imali uvid u to e, koliko plaćaju i koliko im se vraća iz proračuna. Možemo govoriti o raznim e, kandidatima za e, vlastite izvore prihoda, no mislim da na to ne treba stavljati težište. Treba staviti težište na načela. Hoće li to biti porezna poduzeća na financijske transakcije ili e, hoće li to biti neizravno oporezivanje proizvoda iz trećih zemalja koje ne poštuju recimo obveze suzbijanja klimatskih promjena i tako dalje. Dakle, tu ima čitav niz prijedloga koje se može dobro argumentirati. No ono što je najvažnije jest uvidjeti da nam treba više transparentnosti, fleksibilnosti, da treba zadržati kontrolu nad proračunom nacionalnih parlamenta i vlada, ali istovremeno treba oporezovati dodatnu vrijednost koju stvara Europska unija jedinstvenim tržištem i svim njezinim prednostima. I na kraju trebamo se konačno riješiti neto salda, to je zanimljiva rasprava u brojnim zemljama i to je zapravo neobjašnjivo. Sjećam se kada se raspravljalo o sadašnjem VFO-u, e, Poljska vlada je rekla da za svaki euro koji se ulaže u poljske prometnice 80 centi se e, vraća u, zemlje koje su neto uplatiteljice. Dakle, Poljska dobiva ceste, novac se vraća uplatiteljima a, e, i svi su zadovoljni, ali to nema nikakve veze sa neto saldom. Hvala. Ovo je dalo dobro pojašnjenje i također se dobro nadovezalo na prethodna izlaganja, a sada želim dati riječ e, Gi kako bismo čuli i njegovo viđenje ovog problema. Treba li nama vlastiti izvor resursa, novi? Ja imam e, slična mišljenja o onima gospodina Posa i gospodina Kalfina, ja bih predložio Mariju da gospodin Pos postane odmah članom naše radne skupine jer mislim da je on dobro sažeo naše viđenje ovoga problema. Budimo jasni. Drago mi je što smo ovdje u prostoriji Alčide de Gasperi iz EPP-a. Ja sam eh, predsjednik kluba liberala, tako da mi je malo čudno biti ovdje u ovoj prostoriji. No, Alčide de Gasperi je bio jedan od očeva Europske unije. Što su oni imali na umu? Dakle, htjeli su osnovati zajednicu zaguljeni čelika, onda su usvojili prvi Ustav 52. 53. 54. Andrej Pombrantano je bio jedan od očeva toga Ustava koji je, nažalost, naišao na odboru otporu nacionalnoj skupštini u Francuske 54. godine i e, treba vidjeti koji su bili resursi proračuna ugovora iz Rima. Dakle, u ta tri slučaja zajednice za ugljene čelik, Ustava Europe i ugovora o e, Europskoj zajednici, dakle, to su bili pravi vlastiti resursi, oporezivanje, oporezivanje stranih poljoprivrednih proizvoda i kasnije PDV porez na dodanu vrijednost, no nažalost samo statistički, a ne realno. Dakle, to je bilo u svim trima zajednicama, dakle u zajednici za ugljeni i u Ustavu i u ugovoru iz Rima iz 57. Dakle, to su vlastiti prihodi Europske unije i to je uobičajeno, normalno niti jedan nacionalni parlament naravno neće nikad prihvatiti da e, ne može ništa reći o prihodima. Jedino mi u Europskom parlamentu radimo na taj način. Zašto? Jer u međuvremenu umjesto da se dalje išlo u osmišljavanje novih e, izvora resursa, PDV-a i tako dalje, dobili smo očitovo pitanje e, Ujedinjene kraljevine, rabata i zbog toga trebali smo iznaći druge izvore financiranja i izmijenili smo vlastite resurse u e, resurs koji se temelji na nacionalnom proizvodu, a to je zapravo subvencija koju zemlje članice plaćaju Europskoj uniji i e, pri tome građani nemaju glasa, niti Europski parlament nema glasa, ni, niti nacionalni parlament. Ja sam bio devet godina premijer Belgije i nikad nisam imao problema sa doprinosima na temelju BNI-a. Držalo se jedino da to bude što niže i da na kraju godine se ostvari povrat neiskorišnih sredstava u nacionalne proračune. To je jedino pitanje koje se postavljalo, ali nikad nije postojao pravi nadzor nad odlukama nacionalnih parlamenta koji su odlučivali o svojem doprinosu u Europskoj uniji. To ne postoji u nacionalnim parlamentima. To nikad nije postojalo u prošlosti. To je spontana posljedica e, rabata u Jedinjenoj kraljevini. I kako bismo to riješili, stvorili smo rabat na rabat i kako bismo to prihvatili, omogućili smo izuzeća kohezijskim zemljama i rekli smo im da ne trebate ispuniti sve zahtjeve kako bi se dobili sredstva iz ovog ili onog fonda. I sada VFO Europske unije je sada nesaglediv puzzle različitih e, privola svih 28 zemalja članica. Imate e, dva izuzeća, barem po zemlji članici, na strani rashoda ili prihoda, kako bi se dobili njihovu privolu. I tada je to e, vrijedilo kada je bio na vlasti gospodin Blair. On je rekao nikad više trebaju nam vlastiti izvori resursa. Bio je svjestan da nam treba e, jasnost i transparentnost i izravna veza sa vlastitim resursima i to se nije ostvarilo. I sada imamo 53 izuzeća, a siguran sam da prilikom sljedećeg bmf a ćemo ih imati 60. Dakle, vrijeme je da stanemo na kraj ovoj suludoj igri u kojoj više ne govorimo o interesima Europske unije, nego samo govorimo o tome e, kako ćemo potkupiti e, Ujedinjenu kraljevinu ili Poljsku ili Njemačku da prihvati VFO. Tako to ide i taj je puzzle nesaglediv i nema nikakve veze sa građanima i nema nikakvog nadzora, e, niko ne nadzire prihode, niti mi, niti vi zapravo. I to je E, postao sustav sličnom sličan onome UN-a. Dakle, to su doprinosi zemalja članica zajedničkom funkcioniranju tog tijela. Dakle, rečeno je da se 80% vraća zemljama članicama, 6% proračuna e, se koristi za e, rad institucija, za državne službenike, komisiju i tako dalje, a samo 13 ili 14% od tih 0,134 europskog bdp p-a se koristi za provođenje europskih politika. Dakle, pred nama je izbor ili ćemo nastaviti tako i to nećemo moći objasniti građanima i građani će nas sve više kritizirati i naravno niti nacionalni parlamenti neće imati nadzor nad subvencijama koje daju zemlje članice ili E, ćemo se vratiti onome što su rekli očevi osnivača Europske unije, dakle vlastitim e, izvorima sredstava. A e, postoje mnoge mogućnosti za to, može biti BDP, ne statistički nego realno i to mogu biti drugi prijedlozi iz izvješća, to može biti porez na financijske transakcije, može biti i zajednička konsolidirana porezna osnovica i također možemo e, iskoristiti pravila i o državnoj pomoći kako bi se borili protiv e, zaduživanja i to je zakonodavstvo koje se može usvojiti na europskoj razini. I to je razlog zašto svi u Europskom parlamentu traže da se zajednički odlučuje se nacionalnim parlamentima o tome da se krene tim putem. To je u vašem interesu i u vašem interesu e, također imati nadzor nad onime što vaše vlade uplaćuju u proračun, također je bitno i da i mi imamo glasa u cijeloj priči. Mislim da je također to bitno kako bi se i proračunske kapacitete za europodručje. I to sad ili nikad. Možda će se rasprava spontano ugasiti nakon što se e, pokrene članak 53. E, i e, pitanje rabata će samo, samo od sebe nestati nakon toga. I zato je sada trenutak e, da naš proračun postane ponovno funkcionalan i to u suradnji s vama. Kao što reče Elvis, now or never. Najviše hvala gospodine Verhofstadt na ovom jako mirnom pozivu na promjene i hvala što ste nam objasnili zašto nam potrebne promjene i zašto je sada pravi trenutak za takvo što sustav je evoluirao iz racionalnog u neracionalno, to ste nam dobro objasnili i nerazumljiv za većinu naših sugrađana. Duh sada da se obratim zastupnicima nacionalnog parlamenta najprije. Prvo pitanje, odnosno izjavu, uputit će gospodin Firtile iz Mađarskog nacionalnog parlamenta. Gospodine Firtin. Hvala kur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 Moramo riješiti ove probleme, otvoreni smo za nove prijedloge, više fleksibilnosti, e, moramo postići naše strateške e, i gospodarske ciljeve. E, mislim da vlastita sredstva moraju odgovarati načelima, transparentnost, održivost i tako dalje trebamo zadržati tradicionalna vlastita sredstva, mi smo toga mišljenja. E, mislimo da je sadašnji sudstav PDV-a treba dokinuti. Da korektivni mehanizmi također trebaju dijeloviti. Ako treba uvesti nova vlastita sredstva, onda to treba učiniti vrlo oprezno kako bi e, se zadržala fiskalna samostalnost država članica. Što se tiče zadaća komisije parlamenta i vijeća i e, njihova suradnja, postojeći sustav je prihvatljiv, ali e, imamo sve više nepredvidivih problema a kako bismo te riješili trebamo fleksibilnost. Ali to mora biti u skladu sa prioritetima koji su već spomenuti. Planiranje je vrlo važno. Moramo imati sva sredstva na raspolaganju kako bismo služili našim političkim ciljevima. Vlastita sredstva E, trebaju biti određena u visini e, koje e, si mogu priuštiti pojedine države članice. Uh, next is... hvala. Sljedeći je gospodin Rosman iz Austrijskog parlamenta. Thank you. Uh, ja, ich bin ganz auf Ihrer Seite, Herr. Ja sam na vaše strani, kad, e, gospodine Verhofstadt, kad kažete da trebamo reformu vlastitih sredstava, jer sadašnji sustav nije e, svrsishodan. E, to nam je postalo jasno kod e, posljednjih pregovora. Ne radi se samo o ne transparentnosti, već se radi o e, raspravi kod e, financijskog okvira koja nije bila smislena. Mi trebamo proračun e, koja će nam ovaj sustav sada više nije dostatan. Moramo reći da trebamo nove poreze na europskoj razini. E, tu moramo imati na umu ekonomsku, ekološku i, i socijalnu dimenziju. E, e, trebamo nazvati poreze pravim imenom. CO2 porez, porez na aviopromet E, zaključci iz Pariza e, moraju e, važiti, moraju se provoditi. Ništa nam ne koristi ako kažemo trebamo reformu, mi trebamo konkretno raditi na uvođenju nekih poreza. Što se tiče oporezivanja i nelojalne konkurencije, moramo govoriti e, o neto oporezivanju. To bi bila jedna mogućnost. Gospodine Ferhofštan, e, rekli ste e, ne trebamo imati povjerenicu za tržišno natjecanje koja govori o oporezivanju. Međutim, mi se moramo uskladiti u, u oporezivanju E, trgovačkih društava. E, naravno, to nije jednostavno. Imamo tu mnogo literature o tome, a međutim najvažnije je politička volja. No, Hvala sada zastupnik iz Europskog parlamenta, gospođa Ajas, Ines Naša hvala predsjedniče. Želila bi se nadvezati na situaciju, dosta čudnu situaciju u kojoj se nalazi trenutni proračun. Naime, Europski revizorski sud nam kaže da su veliki počinjeni propusti, jedan od veliki počinjenih propusta, taj što se ne predlažu ambiciozni ciljevi uz nedostatne proračune. I revizorski sud to smatra greškom. Dakle, revizorski sud kaže ili ćete si zadati ambiciozne cilje ili ćete si dati na raspolaganje zadovoljavajući proračun. Dakle, trenutna situacija je jako bliska ilegalnosti, odnosno protuzakonitom stanju, jer mi se čini da trenutni proračuni su suprotni temeljnim ugovorima. Ja se obraćam dakle, panelistima, vi govorite o financiranju terorističke krize, izbjegličke krize, a sada se govori o financiranju europske obrane. Dakle, nalazimo se dosta atipičnoj situaciji i revizorski sud će nas opet podsjetiti da smo u krivu. Dakle, ili ciljevi trebaju biti prilagođeni proračun ili proračun ciljevima, dakle, ili ovo ili ono. Dakle, moje pitanje je sljedeće, što ćemo sad? Ili ćemo ograničiti svoje ciljeve i na temelju toga, dakle, čime, gdje ćemo rezati, to je jedan, jedna od mogućnosti, ili ćemo smanjiti onda proračun, tako da neće ništa od njega ni ostati. A onda će nacionalni proračuni morati djelovati jer neće moći optuživati Europsku uniju za sva zla koja im se događaju. Dakle, od kojeg trenutka porezni, odnosno oni koji su neto doprinosioci, koji su izvukli korist od jedinstvenog tržišta, kada će priznati da e, prime više nego što daju? Gospodin Kajl je, je rekao da ima povrat od otprilike 4% i tu je i povrat koji i ekonomisti ne izražavaju kvantifikativno, no tu su, tu su koristi dakle u vidu istraživanja razvoja i tu su ponekad neki, bilježe se neki suvišci koje neke države i vlade nisu u stanju objasniti. Dakle, evo ja se obraćam nacionalnim parlamentima, odnosno vama, zastupnicima nacionalnih parlamenta, molim vas da tražite svojih vlada, uvaženih vlada, da kažu svojim stanovnicima, e, svom građanstvu istinu. Hvala, gospodin Satrajkovski iz Poljskog parlamenta. Imate riječ. Pa, dame i gospodo, ja promatram evropski proračun e, iz nacionalnog kuta čak i onda kada smo bili izvan e, Europske unije, pa onda iz Europskog parlamenta, pa iz nacionalne vlade. Dakle, savršeno jasno da nam je potrebna reforma, svi mi to znamo. No najvažnija stvar jeste ravnoteža, prvenstveno između trenutnih potreba i načela Europske unije, načela na kojima počiva i na kojima je osnovana Europska unija, to je solidarnost, to je vrhunst velikog značaja da se to očuva, jer u suprotnom ćemo doista imati velike probleme, a tu su i novi izazovi s kojima je suočena Europska unija. I, dakle, ta ravnoteža je od velikog značaja i ako je ne ostvarimo, onda ćemo imati dodatnih problema i morat će se reformirati. Neki od govornika su rekli da bismo trebali E, se uhvat u koštac s instinktom neto e, balansa. Dakle, znam da je puno lakše govoriti nego djelovati i treba vidjeti kako to napraviti. Reforma je jako važna. I naši sugrađani su savršeno svjesni transfera nadležnosti, svakog dodatnog transfera nadležnosti Briselu. E, ja sam bio koordinator Europske pučke stranke o ustavnom odboru, znam o čemu govorim, dakle, ali to su činjenice. Sada, tri najvažnija načela, bar po mom mišljenju, koja mora sadržati ta reforma. Evo, prvo moramo imati e, uvjerljivu argumentaciju, mora biti čvrsta i jednostavna. na što mislim kad kažem uvjerljiva argumentacija? Pa kao prvo kada kažem da postoji ravnoteža između borbe s novim e, e, izazovima i smanjenja nejednakosti Europske unije. Ono što je rekao Ivajl Kalfin je jako, jako je važno. Naime, kaže da ne smije doći do novog e, prijenosa nadležnosti prema Europskoj uniji i da sve to treba napraviti. E, dakle, radići to prenosimo opterećenje s nacionalnih e, parlamenta. Dakle, to je, to igra u kojoj svi smo na dobitku. I pravednost je najvažnija od svih reformi ukoliko ćemo uspjeti, ukoliko želimo uspjeti reforme jer u suprotnom onda ćemo se vratiti na na prepiranja i sve ove priče koje su nam jako dobro poznate zadnjih 20 godina. Pravetnost znači da moramo e, uvesti proporcionalnost u nacionalnim prihodima i mm, treba doći do ne smije biti velike promjene u opterećenjima na državama, jer ako ćemo navesti, uvesti porez na ugljik, onda će tu doći do velikih problema. I treba biti jednostavna ta reforma. Svi mi znamo da nam treba paket mjera, ali ne možemo tek tako donijeti evo novu, novi niz složenih e, korektivnih mjera jer će u suprotnom stvar se sama po sebi rušiti. Ako nam je potrebna velika rasprava, onda trebamo saslušati naše sugrađane, objasniti im na uvjerljiv način e, rješeno i jedno, na odrešiti jednostavan način. Hvala. Hvala gospođa Buven iz švedskog parlamenta. Imate riječ. Ja imam jedno kratko Jasno pitanje, obraćam se svim članima panela. Što mislite o proračunskoj fleksibilnosti i što s vezom između gospodarskog rasta i većih poreznih prihoda i mišljenja komisije o porezu na finanske transakcije, jer izgleda da bi, da bi uvođenje takvog poreza ne bi, ne bi nužno povećalo prihode? i želim postaviti pitanje i o prihodima koje ćemo izgubiti ako ne budemo valjano reagirali. Hvala. Hvala na ovom e, savršeno kratkom jasnom pitanju upućenom svim panelistima. Ja se ponovno obraćam e, zastupnicima Europskog parlamenta, gospodin Margalj, eurozastupnik iz Španjolske. Hvala predsjedniče. I ja želim reći da se u potpunosti slažem s ovim što je rekao gospodin Kalfin i gospodin Verhofstadt. Čini se da se slažemo. Nije važno podrijetlo vlastitih e, resursa, naime možemo je čitav niz odluka koje predstavljaju svaka prednost i nedostatke, no trebamo razmisliti o ciljevima i o količini tih vlastitih resursa. Zašto? S kojim ciljem? Kada biste sudjelovali na raspravama koje će biti održane u narednih tjedana o proračunu za 2017. godinu, vidjeli biste da će prijedlog komisije, iako treba poštivati ograničenja višegodišnjeg finanskog okvira, taj prijedlog sadrži određenu logiku, ima određene prioritete, no kada Europski parlament e, se počne baviti tim pitanjem, onda nastoji unijeti određene izmjene, ovisno o e, hitnosti i određenih pitanja. Kada vijeće intervenira, sve te izmjene jednostavno nestanu. I onda se postavlja pitanje unutarnjih ravnoteža i prioriteta ne europskih, već prioriteta za svaku od zemalja članica. I tu se gubi iz vida potreba za europskim proračunom ponovno. Evo, ako mi dopuštate, postavio bih nekoliko pitanja. Dakle, najprije bih htio čuti koji postupak PD, BDP BDP-a, e, kojim postupkom BDP-a treba upravljati Europska unija? Za sad se govorilo manje od 1, da li da se orijentiramo prema 2%, 2,5 ili više? Zatim, mislite li poput mene da bi trebalo hitno se suočiti koristeći europske politike, e, realizirati neke politike koje ne mogu biti nego u europskom kontekstu riješene. Evo, na primjer, kada se govori o tim novim vlastnim resursima, trebamo uzeti razmatranje mogućnost zaduživanja Europska unija ima tu mogućnost, dakle, zašto ne bismo onda uzeli razmatranje ambiciozne europske planove koji bi se ticali energetske politike ili upravljanja e, migratorskom krizom. Mm, što mislite, da li se može ukazati na određena javna dobra koja bi trebala imati beneficije, e, izravne beneficije europskog proračuna? Hvala. Hvala. Sljedeća izjava dolazi nam iz Portugalskog parlamenta. Hvala. Željela bih početi sljedećeg načela. Naime, proračun Europske unije treba biti temelj Europske unije, ona osnova i izvori financija trebaju slijediti istu filozofiju, doktrinu i jamčiti to sve. Eto zašto govorimo o solidarnosti. I naša kolegica Jala Sender e, to je spominjala. Dakle, kada govorimo o solidarnosti ciljeva, da li se govori o višegodišnjem financijskom okviru ili o doprinosu na temelju BDP-a? Moramo shvatiti da postoje ciljevi koje moramo stvariti, a kada je riječ o mobilnosti, a to je jedna od e, glavnih poruka Europske unije. Mogućnosti koje imaju naši sugrađani uslužne djelatnosti, e, tu se govori o transportu, o komunikacijama, o telekomunikacijama, elektroničkim, e, dakle sve to jača uveliko europsku sigurnost. No, europski proračun ne odražava to sve. Europski proračun bi trebao u buduće koristiti tu referentnu točku kao glavni i konačni cilj. A to ne bi trebalo biti nešto što će ovisiti o prihodima. Međusobno si pomagati podrazumijeva da teritorij djeluje kao jedna cjelina na temelju solidarnosti koja je temelj Europske unije. No imati taj prostor mobilnosti to znači da niko ne smije biti isključen, da svi moraju imati pristup informacijama, tehnologiji, na primjer kada se govori o prometu, odnosno prevozu, o i tehnologijama, informačkim tehnologijama, Dakle, kada svi ti sektori rastu, kada bilježe jači gospodarski rast, sve to je znak za Europsku uniju, to je opipljiv rast i to jača Europsku uniju i to ima pozitivan utjecaj na prihode. Dakle, to bi trebalo imati određeni utjecaj i na sam proračun. Ne smijemo biti robovima tog jedan temir mjere od posto. Moramo imati ciljeve i raspolagati sredstvima da ostvarimo te ciljeve. Najviše hvala, gospodin Finer, iz Francuske nacionalne skupštine. Izvolite, imate riječ. Mikrofon je uključen. Vous m'entendez là Oui. Euh, merci, Monsieur le Président. Gospodin izvolite. Hvala predsjedniče, ova rasprava je jako zanimljiva. Istina da je Europa usred e, krize, da se postavlja problem terorizma. Taj problem mogao biti trajati brojne godine, dakle nijedna zemlja nije zaštićena, to je problem imigranata, naše sigurnosti i samim tim naše obrane. To su sve pitanja koje zahtijevaju europski odgovor postavljenim problemima. Dakle, svaka država želi rješavati te probleme, i ako bude tako, onda će nestati Europa. Mislim da bi bilo dobro da imamo porez, ali njega se mora razumjeti, mora biti jednostavan, transparentan i da daje dodanu vrijednost Europi. Ja mislim da se uvijek zalagao za e, postojanje poreza na poduzeća i taj porez mogao biti zanimljiv jer bi se moglo imati tu zajedničku poreznu osnovicu i računovodstvo koje bi se moglo voditi, a što nemamo trenutno, to naravno skupo predstavlja veliki izdatak za mala srednja poduzeća u Europskoj uniji koje moraju biti upoznate sa trenutno sa e, svih država članica Europske unije i to određeni broj zemalja protivio se tome i zato su iskrivali svoje ukupne prihode i tu smo se izlagali kod nekih ovih poduzeća i problema e, tajanja prihoda i ute, porezne ute. No ja mislim da bi ovo, ovaj porezna poduzeća pojednostavio stvar i povećao prihode i ako bi na solidarnosti, onda bi poduzeća koja bi imala najviše poduzeća i najveće gospodarstvo mogla malo više doprinos na svemu. Hvala. Hvala vama, gospodine Misijani iz eh, Talijanskog parlamenta iz zastupničkog doma Talijanskog parlamenta. Izvolite riječ. U ovoj zanimljivoj raspravi ne smijemo zaboraviti da je najozbiljniji problem kada je riječ o financijama Europske unije nije zapravo proračun Europske unije koji smatram uspješnim po pitanju poljoprivrede i kohezije, nego je najozbiljniji problem upravo loše usklađivanje između europske i nacionalne proračunske politike. To ne mora značiti da nije potrebna reforma proračuna Europske unije. Ona jest potrebna kako bi Europska unija mogla odgovoriti na nove zahtjeve europskih građana. Potrebna je reforma i to na strani prihoda jer sadašnji mehanizam, kao što je već i rečeno, ne funkcionira i treba ga revitirati. Dakle, ne smijemo si vezati ruke prevladavanjem izravnih doprinosa sa 53 izuzeća i sa eh, pregovorima od zemlje do zemlje i sa igrom nulte sume i tako dalje. Mislim da Europska unija treba imati doista vlastite izvore sredstava i to sukladno vrlo jednostavnoj strukturi koja je izravno povezana sa zajedničkim politikama i koja podiže boljem nadzoru nacionalnih i Europskog parlamenta. Sada, rad radne skupine na visokoj razini i njezino izvješće daju zanimljive i korisne smjernice i ja smatram i tu se pozivam na e, dokument iz lipnja odbora stručnjaka. Smatram da četiri prijedloga imaju različite stupnjeve tehničke i političke provodivosti i htio bih čuti mišljenje panelista o tome. Osobno smatram da je zanimljiv prijedlog koji se tiče corporate income taxa i također poreza na oblik naročito u vezi sa političkim ciljevima Europske unije i njihovom izvedivošću. Također, e, trebalo bi razmisliti i još nečemu. E, dakle, izdavanje projektnih obveznica, europskih obveznica, budući da Europska unija ima vrlo visoki rating, bio bi vrlo pozitivan za postizanje određenih ciljeva. Tu mislim na Junckerov plan, dakle politiku ulaganja na europskoj razini koji bi koja bi trebala dati polugu. Dakle, trebali bismo tu krenuti i e, putem anticikličke politike, ali isto tako europski financirati glavne prioritete koji prevladavaju u javnosti, a to je rješavanje krize izbjeglica. E, e, gospodin Mota Svojez iz Nacionalnog parlamenta Portugala. Hvala lijepa. Ovo je vrlo zanimljiva rasprava. Trebamo odgovore. Ne trebamo samo postavljati pitanja, mi trebamo slobodu kretanja, solidarnost, prostor mira, e, bogatstva i ulaganja, ali trebamo i nova rješenja. Na to se moramo usredotočiti. Imamo mnoge teškoće, migracije, humanitarna kriza socijalna kriza, imamo i teškoće zbog Brexita i isto tako kohezijska politika, zajednička poljoprivredna politika. Sve su to pitanja za Europsku uniju. Mislim i na zemlje koje su u teškoćama. Recimo teškoće osnivanja bankovne unije, pitanje zaduženosti banaka kao ispašavanja banaka. Tu trebamo nova rješenja, ali ne možemo utvrditi pojedinačno za e, države članice. To treba riješiti na europskoj razini, recimo porez na financijske transakcije. To bi mogao biti novi izvor prihoda. E, Portugal je jedna od 11 zemalja koje surađuju kako bi našle e, rješenje zajedno sa Njemačkom i Belgijom. Stojimo pred izazovom. Ako nam ne uspije e, učinkovito e, e, riješiti financiranje, ako to bude imalo posljedica za naš rast i ekonomske kapacitete na konkurentnost, ako nemamo takove studije, biti će teško. Međutim, Evropska unija ne smije biti u pitanju. Sljedeći govornik je gospodin Cariello iz Talijanskog nacionalnog parlamenta. Hvala. Ovdje želim prisjetiti na jednu raspravu koju smo već imali na posljednjoj međuparlamentarnoj konferenciji na kojoj sam sudjelovao početkom godine. Naime, prema kapacitetu proračuna Europske unije da sukladno određenom parametru pokaže korisnost ulaganja zemalja članica u e, proračun i e, tu se tom prilikom raspravljalo o jednoj radnoj skupini koja bi se bavila definiranjem takvog jednog parametra za procjenu, odnosno koja bi omogućila jednu procjenu koja bi ocijenila stvarnu dodanu vrijednost e, svakog eura koji svaka zemlja članica uplaćuje u europski proračun. Dakle, trebalo bi usporediti koliko taj jedan euro u europskom proračunu donosi dodanih vrijednosti i koristi zemljama članicama u odnosu na taj isti euro kad bi se on iskoristio u ulaganjima u u određenim zemljama članicama. Dakle, to bi trebala razmotriti i radna skupina o vlastitim resursima kako bi građani uvidjeli koja je vrijednost zajedništva i dijeljenja istog proračuna. Jer sada građani Europske unije misle sljedeće, da zajedništvo unutar Europske unije ne donosi dodanu vrijednost i ne daje dodanu vrijednost eh, rashodima iz eh, vlastitih resursa. Dakle, trebamo umjesto da se bavimo budućnošću sagledati ono što nije davalo rezultate u prošlosti i treba vidjeti na čemu se temelji euroskepticizam dijela europskih građana kako bismo dokazali i pokazali koliko je Europska unija korisna. Gospodin Manke iz Europskog parlamenta. Hvala predsjedatelju. Ovo je vrlo uzbudljiva konferencija, ne samo zahvaljujući vašem predsjedanju, već i zahvaljujući doprinosima, živahnim doprinosima sudionika. E, drago mi je što sam ovdje, uživam. E, kolege, 2014. E, Evropska unija je imala 25 milijardi neplaćenih računa. Što znači e, gradonačelnici, lokalne zajednice, sveučilišta nisu dobivali novce. U to vrijeme, e, krajem 2014. imali smo višak e, od carinskih pristojbi, carina, a države članice su se koncentrirale na hvatanje ovih 45 e, milijuna, nisu se brinule za nezaposlene ljude, za poduzeća koja bankrotiraju. E, iste godine smo imali 40 rundi e, pregovora između parlamenta, vijeća i komisije. E, većina tih e, rundi su završili u fijasku jer se vijeće nije moglo složiti. Na taj se način ne može voditi Unija. Mm, mm, Ivalo je rekla proračun mora biti autonomni gospodin Monti kad smo bili nedavno u jednom panelu zajedno, eh, on je govorio o ideji eh, oporizivanja potrošnje na eh, osnovi emisija CO2 ili potrošene energije. Vidimo na sve strane proizvode E, koji su proizvedeni u, nepovoljnim uvjetima po okoliš e, e, naša poduzeća proizvode ekološki dobre proizvode a treće zemlje to ne čine E, treće zemlje bi trebale biti prisiljene da proizvode na okolišno bolji način. To bi bio doprinos e, Pariškoj konferenciji o klimatskim promjenama. E, hvala gospodinu Montiju što je to uzeo u obzir. Miss Mano je sljedeća govornica, opet iz Portugalske skupštine. Ja bih e, htjela zahvaliti e, skupini na visokoj razini za vlastita sredstva e, na njihovu radu. Zahvaljujem na izvještaju o evaluaciju. E, e, razvoj e, sustava financiranja Europske unije treba reforme kad sadašnji sustav nije dobar. Imali smo korektivne mehanizme koji su bili rezultat nezadovoljstva nekih država članica. E, e, e, evropski proračun ovisi o nacionalnim proračunima i ovisi i o, BDP-u država članica. Imamo zaštitu okoliša, socijalna pitanja i tako dalje. Što je krivo u sadašnjem sustavu? Nemamo dovoljno transparentnosti, nemamo dosta jednostavnosti. Ali imamo i pozitivne razvoje. Moramo, e, trebamo vlastita sredstva i tu trebamo e, jasne kriterije za ocjenjivanje ali od ovih, e, osim tih kriterija trebamo i ocijeniti cjelokupni proračun. Jedan dio proračun može jedan dio proračuna može imati negativne učinke. Kohezijska politika je važna, ali ni tu nemamo uvijek e, dovoljno istra, e, e, korištenje sredstava u nekim državama članicama Stoga moramo uh, uh, doraditi i ocijeniti sustave ocjenjivanja uh, učinkovitosti i trošenja. To treba biti pravedno i transparentno. Hvala. I posljednja izjava e, e, biti će gospođa Toma. Hvala predsjedniče i ja sam vesela zbog ove razmjene mišljenje. E, čuli smo e, predstavnike nacionalnih parlamenta. E, ne vjerujete li da nacionalni parlamenti ne vladaju ne vladaju svojim doprinosima? Bilo bi e, dobro da surađujemo nacionalni parlamenti i Europski parlament i vijeće kako bismo nastajali da bolje surađujemo, kako bi ta suradnja se opet obnovila mm, e, vlastita sredstva Ferhofstadt i poslu dobro govorili. E, ne tražimo revoluciju, tražimo vraćanje na početak Evropske unije. E, e, e, osnivači su vrlo dobro znali što znači sredstva zasnovana na, doprinosima država članica. a, sada imamo proračunsku paralizu jer svi pregovaratelji imaju jedini cilj a to je da što manje doprinose e, evropskom proračunu kako bi povećali nacionalni proračun. Vlastita sredstva su očito potrebna. E, e reći, e, spomenut ću četiri stvari koje su već spomenute. E, prvi put, drugi put, je e, porezi na e, trgovačka e, društva, to je popularno, to bi bilo popularno, to ljudi žele. To bi bilo vrlo lako provesti. Želim pot, primjer Irske. E, treći prijedlog jeste e, e, porez na CO2 jer tu možemo vrlo lako imati propise za uvoz CO2 i financijske transakcije, porez na financijske transakcije, što je već spomenuto. Evo, žalim što sam tako dugo govorila. Evo, e, e, čuli smo sada vrlo zanimljive doprinose i od nacionalnih parlamenta i e, iz mnogih zemalja i doprinose zastupnika u Europskom parlamentu. Kao što sam u prvom panelu zamolio, ja sam, e, ću dati riječ panelistima obrnutim redom. Gifer Hofstadt e, prvi ima riječ. E, sada je 18.28, trebali smo završiti u pola sedam, imamo još dodatnih desetak minuta. Molim da ne govorite dulje od dvije minute. Važno je ponoviti, e, e, nije, e, ne trebamo značajno povećati proračun Evropske unije. To je druga rasprava. Moramo ga učiniti nezavisnim od one igre koju imamo da, danas. Kad se države članice cjenkaju i koje e, nastoje platiti što manje, a dobiti što više, dobiti što veći povrat. To je igra koju e, gledamo 1998. I sada je komisija po prvi, prvi puta e, napravila ono što se zove just retour sa E, regionalni fond plaća za jednu cestu u Poljskoj, a to radi njemačka kompanija. Grad je njemačka kompanija. To je u suprotnosti sa evropskom idejom. Mislimo, mislim da moramo prestati te e, igrice. Mm, mm, e, imamo još jedan argument koji želim istaći prihvati na nacionalnoj e, razini se koriste kao instrument politike e, smanjiti e, poreze kako bi se potakao rast ili povećati poreze kako bi se borili protiv zagađenja. To nije moguće. Radimo na evropskoj razini. E, to se ne može e, raditi, to e, povećanje ili smanjivanje porezne stope kao politička igra. To je neprihvatljivo. Ovo, sve se može pretvoriti u situaciju u kojoj će svi pobjediti mislim da se doprinosi mogu učiniti prihvatljivima i transparentnima. I nacionalni parlamenti i europski parlamenti se slažu da e, moramo raditi na osnovi e, BDP-a. Gospodin Kalfi, e, dvije strane u dvije minute. Eh, ono što je rekao gospodin Margala. Eh, koliko velik mora biti evropski proračun, proračun Evropske unije, ne znam. Eh, razgovarali smo o razlozima za promjenu proračuna. Ako imate jedinstvenu valutu, morate zato imati fiskalne instrumente. Europski mehanizam za stabilnost je već tu imamo financijske instrumente, imamo Junkerov plan. Imamo te instrumente za javni novac, imamo i porezne obveznike. Kad govorimo o evropskom proračunu, govorimo o svim fiskalnim instrumentima koji se mogu koristiti u Europi, koji moraju biti podnošljivi i jasni za porezne obveznike. A druga stvar je, daći ću vam jedan primjer o raznih perspektivama proračuna. Sada imamo postupak za proračun za 2017. treba biti finaliziran u studenom. E, komisija će reći koliko će novaca biti potrebno, a ministri financija će reći ne, nećemo vam dati toliko. U, u studenom e, će se usvojiti e, nacrt proračuna. Kad nacionalni parlamenti usvoje proračun, ne znam e, mnoge parlamente nacionalne gdje se govori o proračunu Evropske unije. evo, toliko sam htio reći. Hvala lijepa gospodine, gospodine Pos, imate. A španjolska kolegica je na, početku pitala što raditi, e, trebamo li smanjiti ciljeve ili sredstva. Mislim da razvoj koji sada vidimo ne, da, ne ostavlja nikakve mogućnosti, problemi su tu. Imamo dvije mogućnosti, reći ekološki problemi, e, izbjeglice, stabilizacija Europe i europodručja, to treba rješavati zajednički. Ili će svaki naći svoj nacionalni put. E, o tome se već govorilo kao rješenju. Ja mogu samo reći sljedeće. Sva iskustva povijesti pokazuju da e, e, sva nacionalistička rješenja e, završavaju u čorsokaku, ekonomski, socijalno, politički. Stoga mislim da Europska unija mora biti u položaju da više sudjeluje u rješavanju problema. A to, to ne znači E, e, e, Njemci, Italijani, Francuzi su bili u Portugalu. Ne možemo zanemariti obrazovanje, pravosuđe i strukturna reforma zahtjeva i reformu fiskalnog područja nacionalne države moraju surađivati, ali bez jedinstvene e, Europe nećemo moći riješiti te probleme. E, ne, ne možemo ne možemo e, se obazariti previše na populiste, ljevičare, desničare, moramo se uhvatiti u koštac s problemima i to zajednički. E, kao europska institucija. Tako možemo ponovno zadobiti povjerenje. Moramo se boriti protiv socijalnog i poreznog dumpinga. Moramo pokazati konkretne uspjehe građanima. Onda ćemo ponovno zadobiti povjerenje građana. Ako se prepustimo fatalizmu, e, onda će e, se problemi se neće, neće rješavati i to će ljudi osjetiti. Gospodin Anderson. Mm. nekoliko pitanja direktno za vas, izravno postavljam. E, onda to moram malo šire e, odgovoriti. Porezi e, ne treba povisivati, ali moramo e, se koncentrirati na to da dobijemo više vlastitih sredstava jer imamo više izazova, više rashoda. Ako nemamo e, veće, više poreze, onda to znači da zemlje članice trebaju e, više e, dati svojih sredstava u europski proračun. Onda imamo još jedan argument, to treba biti nezavisno. Ne, nećemo više igrati tu igru. Mm, mm, to znači e, da više nemamo demokraciju, nećemo više pregovarati sa državama članicama. Međutim, to je ataka na e, nacionalnu suverenost. E, I to mm, je ono što mi u Švedskoj ne možemo trpjeti. E, Evropska unija mora biti ono što je nekad bila tu smo e, mogli rješavati izazove. E, demokracija je jako naporna, ali ona je važna. Najvažnije pitanje za nas je legitimnost pred građanima za suradnju na Europskoj uniji. Neko je rekao da proračun nije dovoljno učinkovit. Mm, e, e, e, građani smatraju da suradnja u Europskoj uniji nije učinkovita. Vlastita sredstva mogu riješiti problem proračuna. Ja sam jako skeptičan. Nisam protivnik i ideje. Govorili smo o različitim stvarima. Mislim da imamo još mnogo izazova, ne samo u vezi sa e, proračunom Evropske unije, e, već e, probleme s nepotrebnom birokacijom sa registriranjem trgovačkih društava i tako dalje Drago mi je što su se svi toliko angažirali u ovoj raspravi. E, drago mi je što ste me pozvali i mislim da sve ovo ima mnogo smisla. Ja bih zahvalio svim e, e, govornicima. Čuli smo mnogo raznih stvari. To je bila svrha ove sesije još jedna minuta. Ja bih eh, dao dvije, tri obavijesti. Prvo, sutra ujutro. Moram vas podsjetiti da počinjemo sutra u deset i da ćemo imati eh, uvodni govor eh, to koji će održati potpredsjednica Georgijeva. Molim da budete točni kako bismo mogli zaista početi u 10 sati. E, imamo mnogo toga na dnevnom redu pa je važno da počnemo točno i da svi dođete na vrijeme. Druga stvar, e, imat ćemo e, e, večeru u u sali Jehudi Menjuhin u zgradi Polspak E, zahvaljujem prevodiocima i ispričavam se na ovom produženju. Kao obično, odlično su radili. E, nemojte ostaviti ništa od svojih stvari u, vijećnici. vječnici. Doviđenja, vidimo se sutra. There was no time really for me to add something.